dear colleagues, we can start. Možemo početi, poštovani kolege. Zadovoljstvo mi je što mogu pozdraviti 29 predstavnika nacionalnih parlamenta iz 19 država članica. 72 sudionika, dakle iz nacionalnih parlamenta. Dakle, Evropski semestar 2017. I imat ćemo raspravu o tom ciklusu i imamo e, preporuke po državama koje je vijeće usvojilo u srpnju države članice pripremaju svoje zakone o proračunu, a mi se nadamo da će biti uvažene i u njih ugrađene ove preporuke po državama. To je naravno važno za svaku državu članicu, ali u svakom slučaju još je važniji holistički pristup od budući da je odluka donesena od strane svakog nacionalnog parlamenta, a te odluke mogu imati utjecaj na druge države članice, a neke od tih odluka one recimo koje se odnose na fiskalnu ili opću gospodarsku politiku mogu proizvesti e, objedinjene fiskalne e, reperkusije e, i utjecati na druge dijelove Europske unije. Dakle, inicijalno izvješće za Semestar 2017. E, je sad u finalizaciji u e, parlamentu. Gospodin Hockman koji je upravo stigao e, je izvjestitelj o tome jer je danas je imao još jedno izvješće bio je i izvjestitelj o subsidijarnosti i svrha i namjera ove rasprave je da se o tome popriča prije formalnog usvajanja u parlamentu a i radi povratnih informacija Europskoj komisiji o ciklusu 2017. prije nego što komisija e, objavi istraživanje e, i uspostavi e, gospodarske i proračunske ciljeve za iduću godinu. Prema tome, E, mi smo sad pred finalizacijom ciklusa za 2017. i 2017. i e, počinjemo novi ciklus i e, očekujemo preporuke komisije za novi ciklus. Ciklus 2018. Još jedna tehnička primjedba, ja e, vas e, želim obavijestiti da s obzirom na broj nazočnih i predstavnike nacionalnih parlamenta koji su ovdje s nama, e, će se moći samo jedan predstavnik nacionalnog parlamenta obratiti, bude li to želio, a ako kasnije bude vremena, nakon e, pitanja i odgovora e, onda se može javiti i drugi predstavnik istog parlamenta. Dakle, vidjeli ste nacrt e, izvješća, mi smo sad u fazi razmatranja amandmana kao i pripremi kompromisa, a što je način na koji svi parlamenti uzimaju u obzir E, izvješća, odnosno sadržaj teksta izvješća. Daću prvo riječ e, gospodinu Hokmarku koji će predstaviti svoje izvješće o ekonomskim politikama europodručja, a nakon toga izvjestitelji u sjedni e, imaju riječ i predstavnici nacionalnih parlamenta ili članovi Europskog parlamenta, ali u svakom slučaju evo vidjet ćemo tko će se javiti za riječ. Gunar, izvoli. Hvala lijepa, sve vas pozdravljam u Europskom parlamentu i naglasit ću nekoliko stvari koje smo mi uočili kao iznimno važne u raspravi o um, europskom gospodarstvu. Na određen način to je e, teško učiniti jer po definiciji tu nema ništa nova. To su stvari o kojima mi svi raspravljamo u svakoj državi članici, međutim nekoliko je stvari koje bih ja istaknuo kao osobito važne u smislu onoga što se treba učiniti. Dakle, e, prvo želim reći da imamo gospodarski oporavak e, u Europskoj uniji, što svakako pozdravljamo i što je, evo, konačno se događa, e, ali važno je jer nam omogućuje provođenje reformi, ali i političkih prilagodbi. Važno je također znati da ovaj oporavak nije osobito snažan. Dakle, to je jedan slabiji oporavak, a svejedno oporavak, ali moramo se podsjetiti da je on u velikoj mjeri u funkciji e, ekstremne monetarne politike, omogućujući i potražnju i ulaganja na na način koji e, bi sigurno bio težak da je monetarna politika recimo u nekoj normali da nije došlo do tog oporavka. Dakle, to razdoblje trebamo iskoristiti za provedbu strukturnih reformi i trebamo E, svakako, dakle, e, želimo li postići konvergenciju naših e, gospodarstava, a i u pogledu strukturnih reformi, tako da naša gospodarstva budu sposobna za rast. Pogledamo li situaciju u različitim državama članicama, vidjet ćemo da su rezultati različiti. Recimo, Pogledate li samo skupnu situaciju, to je malo problematičnije, odnosno ako vam je recimo, e, to postoji takva e, izreka, ako su vam noge u pečnici, glava u hladnjaku, e, prosječna temperatura je u redu, ali vama baš nije ugodno, nije vam dobro ni glavi ni nogama. Dakle, tako je ako se razgovara o agregatnoj situaciji u europskom gospodarstvu, ali puno je tu iznutra razlika koje posebno ukazuju na potrebu za strukturnim reformama. I vidimo da neke države članice su u boljoj situaciji nego druge, a to se uvijek može objasniti i s nepolitičkim razlozima. Znam međutim da postoji razlika između država članica u kojima nam performansa nije baš e, najbolja. E, često je e, objašnjenje toga nepolitičko, a u onima u kojima je performansa bolja, opet je e, često obrazlaženje za to upravo političke naravi. Dakle, tamo gdje nisu rezultati tako dobri kao što bi trebali biti, to će ovisiti, odnosno to ovisi o strukturnim reformama i političkoj agendi. Tamo gdje je e, situacija bolja, to je rezultat dobrih okolnosti naravno, ali i o i rezultat e, provedenih strukturnih e, reformi i konsolidacije javnih financija. Čut ćete i kasnije u ovoj raspravi da na ovo postoje različita gledanja, te e, različita gledanja na to kako uopće postupati s javnim financijama, a različito se razmišlja i o važnosti strukturnih reformi. Moja je procjena da Želimo li djelovati kao snažno na ekonomija u globalnom okruženju koja se suočava s izazovima globalne ekonomije, onda je potrebno e, na toj e, agregatnoj razini postići bolje rezultate to je od eh, osobite važnosti, dakle ti skupni rezultati, jer osvrnemo li se eh, na globalnu situaciju vidjet ćemo ogromne promjene. Neke stvari koje prije deset godina nisu bile moguće sad su eh, činjenice i evo ja sam iz Švedske. U Švedskoj imamo tvrtku Ericsson, Telekom tvrtku koja je bila eh, predvodnik na globalnoj razini eh, u telekomunikacijskoj tehnologiji, što je eh, deseta godina, a što je sad osporeno i postala je druga ili treća. Huawei, kineska tvrtka, je postala iznimno snažan takmac i Vidimo istu situaciju i u automobilskoj industriji, svemirskoj industriji, medicinskoj industriji, širom svijeta vidimo e, konkurenciju koja ukazuje na potrebu za konkurentnošću i rastom gospodarstava, a mi to moramo postići zajedno. Da bismo međutim poboljšali prosjek, onda moramo e, dobro djelovati i postići dobre rezultate tamo gdje smo sad ispod prosječni. I naravno za to postoje različiti izazovi, dakle i politički, ali i drugi. Dakle, krenuti na bolje od ispod prosječne situacije je teže nego ako to radite iz prosječne ili iznad prosječne situacije. I e, prema tome moramo e, potencijalni rast od najmanje 3%, potencijalni kažem, e, zacrtati za sve naše države članice, sve sva naša gospodarstva morala bi doći do rasta od 3%. Ako uspijemo u tom e, kretanju na više i na bolje, pa da nitko više ne ostane ispod prosjeka, što je naravno matematički nemoguće, jer prosjek uvijek <laughs> postoji pa je netko ispod, e, ali postignemo li e, da oni koji su danas ispod prosjeka dođu na prosjek, onda će prosjek postati viši, što je opet važno za sve države članice i za ukupno europsko e, gospodarstvo. Pa prema tome e, onda će i najbolja gospodarstva e, ići prema još boljemu jer oni danas osjećaju kao da su eto dobro stojeći međutim izazovi su isti i pred njima kao i pred drugima. I moja država je pred e, u prošlih e, desetljeće i po isto tako prošla kroz određene kušnje, međutim s mojeg motrišta i e, u smislu izvješća o kojemu razgovaramo E, a moramo se koncentrirati na fiskalnu stabilnost, a o tome imamo različita gledišta. Trebamo i strukturnu reformu na europskoj razini, što znači podrazumijeva i e, unutarnje tržište, ali i druge stvari i znači da trebamo poduzeti reforme unutar nacionalnih e, gospodarstava. dakle, konvergencija i na socijalnoj i na gospodarskoj razini znači znači i podrazumijeva i e, e, strukturne reforme i fiskalnu stabilnost, kao i e, barem jedan postop viši rast ukupno u europskom gospodarstvu. Ako se to postigne, to će omogućiti višu stopu rasta jer i ćemo biti u boljoj situaciji nego li naši konkurenti u globalnom gospodarstvu. I evo, e, tu ću se zaustaviti zahvaljujem predsjedatelju. Hvala izvjestitelju. Koji je predstavnik EPP e grupacije? A sad dajem riječ izvjestitelju u e, sjeni za socijaliste, gospodin Silva Berega. Hvala vam lijepa i pozdravljam sve kolege koji su nam se pridružili, a dolaze iz nacionalnih parlamenta. Srdečna dobrodošlica svima vama u našem odboru. Osim toga, Iskoristit ću i e, ovu prigodu da zahvalim našem izvjestitelju gospodinu Hökmarku. Imali smo neke doista korisne rasprave o gospodarskoj politici u eurozoni. A prva stvar e, u koju želim reći jest da europsko gospodarstvo, a osobito gospodarstvo eurozone, konačno konačno nakon duljeg vremena pokazuje znake oporavka što trebamo pozdraviti. Međutim, istina je jednako tako da je taj oporavak još uvijek slab. I da u njemu ima i dosta nesigurnosti, neizvjesnosti i rizika i to političkih rizika. A to je i ekonomski oporavak koji je dosta neujednačen a ta neujednačenost e, rezultat je e, razlika e, koje su narasle unutar euro zone i produbile se proteklih nekoliko godina. Dakle, neću govoriti u zanosu o tome kako su stvari krenule na bolje, već upozoriti da još uvijek trebamo politički odgovor i reakciju u smislu gospodarske i fiskalne politike, tako da da se možemo suočiti s izazovima i e, prionuti ponovno na europski projekte e, na način da se težište stavlja na konvergenciju. I e, Razlike između država članica koje su se produbile proteklih godina nisu gospodarski već politički problem koji ugrožava budućnost europskog projekta. Još uvijek imamo i premalo investicija u Europskoj uniji u privatnom i u javnom sektoru i sporazum za Junckerov plan E, je dobar, ali ne rješava jednim potezom sve probleme. Biće teško osigurati e, dobru e, geografsku distribuciju da bismo se suočili sa svim teškoćama koje postoje i imat ćemo i monetarnu politiku koja podržava rast, a osobito u eurozoni. Jednako tako treba obratiti pozornosti na fiskalnu e, politiku koja podržava rast i koristi fleksibilnost unutar pravila koja imamo pokušavajući podržati gospodarstvo ne ga. Dobro znamo da smo u 2017. dakle nedavno da je komisija objavila komunike o e, fiskalnim e, pozicijama za ovu godinu što e, znači da smo zauzeli umjereno ekspanzionistički fiskalnu položaj, odnosno stajalište i e, da bi to trebalo podržati rast. Međutim, ono što imamo pred sobom e, i što vidimo je da je to izostalo. Fiskalna politika kakva sad postoji je u najmanju ruku ili u najboljem slučaju neutralna fiskalna politika. Prema tome e, što se tiče ambicija za rast i konvergenciju e, moram reći da bez obzira na Junkerov plan možemo e, gledati da nam strukturne reforme riješe probleme. Međutim, unutar europskog semestra moramo govoriti o fiskalnoj politici. Te je li fiskalna politika koju imamo dovoljno jaka da podrži e, gospodarstvo i e, radna mjesta i e, nadam se da će do kraja rasprave o ovom izvješću e, Europski parlament nama dati i svoj doprinos da bi nam e, rekao je li potrebno, potrebno e, imati fiskalnu politiku koja je umjereno ekspanzionistička. Hvala lijepo. A sad riječ dajemo gospodinu Kevin Donelu iz Irskog parlamenta, zastupničkog doma Irskog parlamenta. Izvolite. Hvala. Mm, pozdravljamo ovo izvješće. što se tiče specifičnih, po zemljama specifičnih preporuka za Irsku, Možemo reći da je većina njih za Jesku, mnoge od njih su već realizirane. Zadnja je recimo naš ministar financija već je objavio da je to preuzeto u naš nacrt zakona o proračunu. Recimo ovaj, imamo za fond za situaciju sa 5 milijardi eura napunjen za situaciju recimo za krize ili različite gubitke. A što se tiče nezaposlenosti, imali smo 19% mm, e, nezaposlenosti stopu, a danas imamo manje više 6%. Prema tome mi smo zatim 2008. i 2009. imali 15%, onda je to raslo i sad je na 6%. Glede investicija, naravno od kad je nastupila financijska kriza, nismo imali nikakvog drugog izbora nego smanjiti razinu, razinu potrošnje. I to do 2021 od 2015. smo se već smanjili očekujemo zapravo sada udvostručenje investicija u kapitalu. Uglavnom 3,7 milijardi i očekujemo da će se na do 2020. uvećati na recimo investicije između 8,5 do 9 milijarde. Uglavnom očekujemo 17 milijardi 17% porasta u investicijama. To je nešto što nam je jako važno u ekonomiji i uglavnom posebno investicije recimo u stanogradnji, to je i napokon je u vašem izvješću posebno naglašeno. Dakle, tu postoje dvije, jasno, dva elementa. Jedno su socijalna stanogradnja, a drugo je privatni sektor koji po tržišnim uvjetima gradi. Mi smo 1,3 milijarde eura investirali iz javnih sredstva u socijalnu stanogradnju, što se svodi na tri, između 3,5 i 4 tisuće novih domova, novih stanova i stvaramo jedan specifični državni fond koji bi omogućio pristup recimo da se mladi ljudi koji prvi puta rješavaju svoje stanove iz privatnog sektora kupe po komercijalnim cijenama napravljene prodajne cijenove a pomognu se kreditima iz tog fonda. Dakle, još jedan put bavimo se na taj način, rješavamo problem stanovanja u Irskoj i zapravo jačamo stranu potražnje na taj način, što je, što je naša vlada jako angažirana. I na kraju, pitanje hipoteka i pitanje loših kredita koji se ne mogu vratiti u bankama. To je isto jedno veliko pitanje, veliki problem, ali se s time bavimo. Posebno gledamo recimo na osobe koji su imali veliki problem sa hipotekama koje ne mogu otplatiti, da to pretvorimo recimo onda njihovo vlasništvo u unajmljeni stan, tako da preko uznajmnine oni žive, ali polako recimo im se zapravo reprogramira dug da mogu na taj način to raditi. Dakle, mi smo zatim imali različite depozite na to koji su se od 2014. do danas jako promijenili, kao što je naš ministar financija najavio mi se nađemo da ćemo sad u ovom proračunu za 2018. imati jedan vrlo uravnotežen proračun i kao što ste vjerojatno svi svjesni, stope rasta u Njemačkoj su bile velike, ali pitanje je da li su održive. Mi recimo smo 2017. imali 4,7, a za 2018. očekujemo 3,5 posto stopu rasta. To je jako dobro sve još uvijek, samo je pitanje naravno kao i kod velikih stopa rasta da li su održive i drugih. E, Brexit je jasno jedno veliko pitanje, jako bitno pitanje za nas i voljeli bi da se ti pregovori nastave sa uspjehom, ali da se zna kako će biti s nama, mi smo do malo otvoreno gospodarstvo i s obzirom da smo izvozno orijentirani bili, Velika Britanija nam je bila od neizmjerne važnosti, tako da nas jako zanima kako će to dalje ići. Hvala sada sljedeće gospođa Skula iz Ciparskog, iz Ciparskog parlamenta. Hvala lijepo. Kao što znate, Cipar je završio uspješno svoj program financijskog usklađivanja. Bilo je jako puno zapravo velikih, dobrih, uspješnih rezultata, pogotovo recimo reforma obrazovanja, reforma javnog sektora i javnih opće javnog službovanja i već vidimo da su počeli su se i dobri učinci tih reformi iskazivati. Mi imamo zbalansiran jedan uravnotežen proračun već dvije, tri godine i krećemo se prema jednom relativno velikom dobitku na kraju 2017. to ne govorim ni o kom slučaju o primarnom višku, nego o kompletnom proračunskom višku nakon konsolidacije njegove, dakle. Zatim naša stopa rasta je prošle godine bila 2,8%, a za ovu godinu nam je predviđanja da će stopa rasta biti 3,5%. Dakle, to su stvarno trendovi koje očekujemo da se i 2018. onda nastave, takva jedna stabilna situacija. Kao što sam već rekao, imali smo uravnotežen proračun, a ove godine, kao što sam rekao, očekujemo jedan jednopostatim višak i to je na bazi najkonzervativnijih predviđanja, dakle više nego uravnotežen proračun. E sad ove preporuke specifične po zemljama. Mi smo već primijenili dobar dio tih preporuka koje je Cipar dobio i mi smo tu recimo stvorili jedan univerzalni zdravstveni e, sustav zdravstvene zaštite i osiguranje za čitavo stanovništvo kompletno reformiranom izdanju u skladu sa preporukom. Ali što se ostalog tiče, vidite, mi nemamo socijalne političke većine koja bi poduprala te reforme, recimo privatizacija svih javnih usluga i servisa. Znam da mi nismo uspjeli do sad prikupiti većinu, iza tog prijedloga. Mi pokušavamo, mi se trudimo i na sve moguće načine pokušavamo postići tu jedan konsenzus, čak i različite kompromisna rješenja, ali procjene su da za sljedeće tri godine Cipar će imati velike višak koji će ići pod ruku sa visokom stopom rasta. Ali postoji jasno ta pitanja da li smo smo mi zapravo bili za gospodarski rast ili smo više bili za e, jednu drastičnu politiku štednje. Ne znamo, ali mislimo da kroz reformu i jedan izbalansirani proračun možemo nastaviti sa gospodarskim rastom, a paralelno provoditi i ostale reforme. Mi smatramo da će to tako se moći provesti. Međutim, morate shvatiti da Evropska unija ne može nametnuti reforme svojim zemljama članicama. Evropska unija to ne može napraviti jer se takve e, reforme u svakoj zemlji provode iznutra kao što bi napokon Evropska unija trebala svoje institucije iznutra reformirati. Zatim, pitanje eurozone. Ne postoje neovisna monetarna politika, a eurozona je daleko od toga da bi bila jedna savršenstva, savršena monetarna unija i zona. Stoga se i na to trebamo fokusirati. Agencije za davanje e, kreditnog rejtinga su vrlo svjesne činjenice da u slučaju da nastupi krize zemlje članice ne mogu primjenjivati svoju vlastitu neovisnu monetarnu politiku. Što vidite naravno prema onim stopama po kojima se dižu krediti i zaduživanje ide na samim tržištima novca. Naravno to se na to odražava. Ja vam to sve govorim sa, naravno sa pozicije nekog ko apsolutno vjeruje u evropski san i koji vjeruje da će Europa uspjeti europski projekt. Ali ako želimo i dalje biti globalni igrač kao Europska unija na svjetskoj sceni, moramo istražiti same temelje i preispitati same temelje eurozone. Hvala lijepo. Sljedeći govornik je gospodin Vali, koji je također izvjestitelj Sjene iz EFTDA. Izvolite. Hvala lijepo. Ja se već duže vrijeme bavim ovim pitanjem europskog semestra već više od tri godine. Uvijek iznova sam surađivao sa Gunarom Hekmarkom, pritom moram otvoreno reći da smo imali vrlo oprečno mišljenje. Na kraju, evo završno ovo izvješće Ciparskog kolega i mislim bilo jako, jako zanimljivo malo prije. Jer postoji potreba za velikim i važnim reformama u Evropskoj uniji, pogotovo u eurozoni. Gospodarski rast o kome smo govorili, on proizlazi sa 90% iz monetarne politike koja se provodi, a 10% je zato zapravo su zaslužne neke reforme. Međutim, u to spada i snižavanje plaća. Nismo mogli u svim zemljama e, devalvirati e, monetu i valutu. Prema tome, tome treba govoriti u izvješću Gunara Hakmarka. A ja u izvješću nisam našao ni jednu jasnu indikaciju, ni jednu jasnu stvar da je o tome napisana. Šta je dakle potrebno, a da bi se interne neravnoteže u eurozoni e, mogle izjednačiti? A ja ovdje govorim o nekim zemljama imamo pretjerani višak, a u drugim zemljama E, nemamo ni u slučajno takve dobitke, nego više gubitke. Dakle, moramo recimo shvatiti da su države poput Njemačke ili Nizozemske i dalje imaju jedan ogroman višak E, suficit neizmjeran u svojoj platnoj bilanci i u svojoj bilanci gospodarskog volumena i učinka kompletnog. A s druge strane se neki drugi koji su čak i u eurozoni bivaju oslabljeni. Prema tome moramo od tih država krenuti prema onim državama na periferiji, EU unije i na njih se koncentrirati. Vidite, to sam jučer čuo i od e, njemačkog ministra Šojbla na njegovom oproštajnom sastanku i mislim da neke predužbe koje ovdje vlada jednostavno nisu ni demokratične niti ravnopravne. Mislim da puno toga u uniji moramo na jedan iskren, otvoren, demokratski način stabilizirati. Tu postoje čak i nekakvi oblici koje se u, po neki, neki načini koje različiti ljudi u Europskoj uniji zastupaju, pokušavaju to provesti a mi moramo dati napokon svoj konačni sud koji bi, taj, koji bi evropski projekt bio najbolje. Mislimo da tu ne treba samo prevagivati njemački pogled na stvari i njemački projekt. Ne treba biti prestrog. Stoga ne možemo se držati samo njemačkog pristupa. Treba nam Europa u kojoj ćemo intelektualno postupati kako bi naše gospodarstvo poticali na razne pametne i moderne načine. A to sve nisam vidio u ovom izvješću. Jako bih volio znati kako zemlje članice na to gledaju i što misle o tome i volio bih čuti od vas predstavnika članica Europske unije da li ste vi doista za ove prijedloge koji teško da se mogu prihvatiti zapravo i ne mogu i koji teško ako ikako se mogu nazvati demokratskim. Mislim da se i moj prethodnik o tome pokušao govoriti. Naravno reforme koje idu iznutra u zemljama članicama, ali što je sad sa snižavanjem plaća i mirovina? Pa to je prečesto bilo. Te drastične mjere rezanja. Nam trebaju iskreni, konstruktivni prijedlozi kako ćemo ujednačiti ove velike neuravnoteženosti i razlike u Europskoj uniji, a moramo uzeti u obzir da potražnja jednostavno u mnogim perifernim zemljama Europske unije nije porasla. I ako budu i dalje imali iste strukturne probleme koje su imali do sada i potražnja ne bude rasla, onda ćemo vidjeti sve negativne posljedice koje se neće završiti. Hvala lijepo. Ostajemo u Italiji, sljedeći govornik je Paolo Gualtieri iz e, Talijanskog senata, Gornjeg doma Talijanskog parlamenta. Izvolite, imate riječ. Hvala. Slažem se sa izvjestiteljem da su se dogodile pozitivne novosti u euro području, ali slažem se isto tako da se ekonomski oporavak postoji, ali još preslab. Međutim, kad pogledamo stopa ekonomskog rasta i ako usporedimo rezultate prošlosti i ove današnje, mislim da nas to još uvijek ne može dovoljno umiriti na kom smo putu. Naravno, nismo u cijelosti oporavljeni u ekonomskom smislu, ali imamo jedan put imamo različite mehanizme koji nam, koji nam trebaju pomoć da se oporavimo. Glavne dvije slobosti u našem oporavku su, kao što znamo, investicije koje još uvijek nema dovoljno, još uvijek su preslabe, i produktivnost. Produktivnost je i dalje nada sve oskudna. To su ta dva velika problema srednjoročno gledano, koji na srednjoročno gledano jednostavno ne mogu e, učiniti zadovoljnim dinamikom oporavka. A to je upravo izvjestitelj je govorio, isto tako je govorio i da je još jedan razlog za brigu, divergencija ekonomske uspješnosti u različitim zemljama članicama. Slažem se s time da um, s ovim primjer, pa, savjetima kako da recimo u, specifičnim preporukama po zemljama kako da se e, pojačaju ti napori i da se provedu strukturne reforme. Vidjeli smo recimo u preporukama za Italiju za 2016. i 2017. cijeli popis stvari koje treba napraviti. Naravno, mi smo na puno fronti postigli jedan substancijalni bitan napredak, ali još uvijek jako puno stvari ima koje treba popraviti. Međutim, ono što po meni treba više naglasiti je strukturna reforma u, na europskoj razini, na razini eurozone, europodručja. Ako pročitate specifične preporuke za 2016. vidjet ćete da iz 2017. vidjet ćete da su to iste preporuke, da nema zapravo ničeg novog, nažalost. A mi govorimo o dvije velikim stvarima. Prvo, evropski fiskalnim paktovima jer e, mi nama treba više stabilnosti, treba nam jedan pristup koji neće samo ciljati na nacionalno razini, nego će definirati što je potrebno u kompletnom sustavu eurozone i na europskom e, nivou. Dakle, nama treba ta ukupnost evropska. Komisija je dala svoj prijedlog prošle godine i dala je neke specifične preporuke, međutim one su odbijene. Tako da naglašavam, nama treba da dođemo do ovog konačnog dogovora i usklađivanja, jer to su ti instrumenti koji nam trebaju da bi postigli onu stopu rasta i bili održivi. I drugo, investicija na evropskoj razini u eurozoni. Mi imamo vrlo pozitivna iskustva sa Junkerovim planom i Fondom za strateške investicije, međutim, mislimo da je to dobro zapravo u jednom manjoj, manjim omjerima i mislim da bi to trebali sad po istom logikom primijeniti u puno većim razmjeru. Prema tome, ja bih predložio da se u ovo izvješće još i to sve uključi, i napiše kako poboljšati ove preporuke i kako zapravo poboljšati onda implementaciju svih preporuka, a ne da se 2018. čitamo opet iste stvari koje čitamo zadnje dvije ili tri godine. To bi bio moj prijedlog. A inače slažem se s vama i vašom procjenom. Oporavak ide pozitivnim putem, međutim trebali puno više učiniti da postignemo veću stopu rasta u ekonomskom području, dakle eurozoni. Hvala, a sada Rasmus Baloras iz iz Grčkog parlamenta. Hvala lijepo. Slušao sam vrlo pažljivo naša prva dva govornika. Prvi je govorio o slabom oporavku, ali ipak oporavku koji postoji, koji je zamječen. A ja bih volio reći da čak i spor i slab oporavak trebao jako, jako dugo vremena da se prikaže i pojavi. Pogledajte samo SAD, mi smo u krizu išli u istom trenutku, ali su SAD prije otprilike četiri godine izašli iz krize, dok je Evropa još uvijek u e, fazi jednog jako zapravo slabog oporavka sa puno, puno upitnika koji su se nadveli nad njima i puno nerješenih stvari. Druga stvar koju je gospodin Pereira govorio u ime SND, socijaldemokrata, I, tom, I rekao je da ono što se događa u eurozoni i Europskoj uniji će dovesti do političkog bumerang efekta, da će nam se to obiti o glavu. Da, zaista mislim da s obzirom da su to politička pitanja, ne bi smjeli tu zatvarati oči pred time. Doista bi moglo biti gadnih reperkusija političkih i ne možemo to ignorirati. Čak smo i vidjeli što se u nekim zemljama članicama događalo. Ono što se događa i dalje je recimo zauzimanje različitih pozicija, čak i demokratskih, ali nećemo sad razgovarati o ovim stvarima koje su više nego očigledne i koje, nego me zanima više da uspostavim vezu između ekonomskih i političkih pitanja, recimo pakt o stabilnosti i rastu. Možda je u prošlosti taj pakt imao nešto pametno što je mogao ponuditi, ali već odavno nije. On dalje više nije ništa drugo nego samo jedna omča koja stišće vrat čitave Evropske unije i de facto uh, dovodi u pitanje naša četiri temeljna prava. I mislim da moramo taj pakt o stabilnosti o radu, o stabilnosti i rastu zamijeniti jednom paktom o radu. Kad pogledate statut pravilnik Europske središnje banke, nigdje se ne govori o zapošljavanju ili radu. Govorite o inflaciji, referirate se na monetarnu stabilnost, ali ni nešto više. Ništa drugo nije u statut uključeno. Prema tome rezultat u ovom trenutku je taj da imamo velike nejednakosti imamo vrlo, vrlo jake regionalne, socijalne i fiskalne nejednakosti i mislimo da postoje recimo jako visoke stope nezaposlenosti, pogotovo mladih u nekim regijama i državama. Recimo ja razmišljam o Grčkoj gdje je više od 60% mladih nezaposleno. Ili pogledajte e, Španjolsku i druge države na, jugu, ali čak i na, u sjevernim zemljama je e, nezaposlenost mladih ljudi dosegla rekordne visine za njihove prilike. Zatim stopa rasta ekonomskog. I tu nije ništa u redu, zato što mi imamo ovdje Europu a la carte, neke zemlje, pogotovo velike i moćne gospodarske snage, sile, smatraju da mogu uzeti ono što im odgovara, što ne, neće. E, ja sam čuo danas da se trebamo nastaviti sa reformama, trebamo ih gurati dalje, ali riječ reforma je nešto što trebamo ovdje poprilično razjasniti, kakve vrste reforme, koji bi bili ciljevi te reforme i za koga bi te, kome bi bile namijenjene te reforme. Ako to ne budemo vrlo precizno definirati, to bi mogla ostati samo jedan vrlo prazan pojam koji može izazvati zabunu i odvesti nas na stramputicu jer mislim da to vrijedi ne samo za grčki narod koji jako pati, nego i za mnoge druge u EU. Moja pozicija, naše stajalište, naša pozicija koja odražava koje odražava mišljenje određenih političkih stranke, čiji je san o Europi sasvim drugačiji, koji žele da se ljudi žive boljim životom i da se zapošljavaju, koji ne žele više ovako drastične mjere štednje mi želimo jednu drugu budućnost i želimo da se drugim putem dođe do te budućnosti. a mi smatramo da nam za taj put trebaju investicije, prave investicije. Demokratizacija i transparentnost nam trebaju i to na svim razinama Europske unije. Ne možete u institucijama kao što je Euroskupina donositi odluke koje se zaista održavaju na živote naših građana, a da pritom niste imali nikakav status, jer ona nema nikakav status službeni. A ipak ta ista Euroskupina donosi odluke koje se održavaju na život milijuna i milijuna ljudi u Europskoj uniji, iako nema statusa. Zatim, trebali bi raspraviti ovo pitanje europskog proračuna da li taj proračun doprinosi većoj konvergentnosti jer konvergentnost e, je ono čemu strijemimo i što mora postojati još od osnivačkih ugovora Evropske unije, znamo da je to glavno načelo. Zatim, bijela knjiga. Bijela knjiga koju je komisija Junkers objavila, puna je zanimljivih ideja, ali nema specifičnih konkretnih prijedloga koji bi demokratizirali doista evropske institucije. Prema tome, mislim da nam treba pošteni ekonomski rast koji će uzeti u obzir okoliš, zaštititi ga, nama treba jača i transparentnija legislativa, moramo se jače boriti protiv ilegalnog krijučaranja ljudi svim, svim ostalim ilegalnim praksama, kao i pranjem novca i ostalim povezanim ilegalnim praksama. Zatim moramo zaštititi svoje radnike i zaposlenike sa vrlo jasnim tarifnim kolektivnim ugovorima i minimalnom plaćom. Trebaju nam, vi znate da fleksibilni uvjeti rada ne dovode uvijek do ekonomskog rasta, a nama treba ekonomski rast za sve. Hvala lijepo. Molim vas da se držite zadanog vremena od tri minute. Gabriela Kretu iz Rumunjskog senata. Hvala, uvaženi kolege. Htjela bih ovdje istaknuti jedno važno i osjetljivo političko pitanje. U ovome izvješću se iznosi sugestija da postoji države članice koje su u eurozoni i one koje nisu, te da imaju neovisne ekonomske i monetarne politike i da među njima postoje nekakve zamišljene granice. Mislim da je to krivi pristup ako se želi riješiti stvarni problem Europske unije. Da, mi imamo jedinstveno tržište koje se temelji na četiri slobode na to smo vrlo ponosni. Niti jedna od država koje nisu u eurozoni, osim Danske, nema stalni opt-out dakle, za euro. Korištenje eura kao valute u domaćim transakcijama je negdje između 15 i 17 posto. Trgovina se uglavnom odvija na jedinstvenom tržištu. 70% ili više. Transnacionalne korporacije ne poznaju granice. One su imale poslovne aktivnosti u državama koje nisu u eurozoni. Mi ovdje nastojimo izgraditi koordinaciju ekonomskih i monetarnih politika. Fiskalna autonomija također ima svoje granice. Nacionalne banke ne raspolažu dovoljnim brojem instrumenata da bi mogle imati tako važnu ulogu u nacionalnim ekonomskim politikama. Država ima svoja ograničenja, mi znamo koji su to problemi, ograničeni proračunski deficit, evropski semestar, preporuke pojedinim zemljama koje izrađuje Europska komisija i tako dalje. Dakle, ako sada govorimo o tome je li neka država članica u eurozoni ili ne, to će samo ugroziti naše jedinstvo i solidarnost i to ide na ruku populistima i euroskepticima koji se upravo koriste takvim rječnikom mi i oni. Istovremeno se tu prikrivaju dva osnovna pitanja pred kojima se nalazi Europska unija, to je institucionalno pitanje, odnosno sam euro kao valuta, znači kako pretvoriti zajedničku valutu u stvarnu jedinstvenu valutu. I drugi suštinski problem, a to je nejednakost. Mi predlažemo sljedeće. Nemojmo zaboraviti zatražiti od Europske komisije dubinsku analizu fiskalnog ugovora, jer e, prošlo je pet godina od njegove provedbe, a još uvijek nemamo takvu analizu i ona je potrebna. Drugo, mi svi smatramo da moramo razmisliti o takvim temeljnim promjenama koje je inicirao Junkerov plan. Dakle, zamjena izravnih javnih ulaganja ulaganjima koja se pokreću iz privatnog sektora, ali koja su omogućena zahvaljujući jamstvima iz javnog sektora. Hvala. Thank you very much. Hvala. Stefan Toskani iz njemačkog Bundesrata. Godin Hvala lijepo predsjedavajući, hvala vam na mogućnosti da predstavnici nacionalnih parlamenta ovdje mogu doći do riječi. Želim izrazito pozdraviti ovaj nacrt ovog rezolucije i zahvaliti izvjestitelju i pozdraviti način na koji je sastavio ovo izvješće. Mislim da je njegov pristup vrlo iskren, pogotovo zato što podsjeća na godinu 2000. kao i na visoke ciljeve na koje podsjeća, koje se Evropska unija tada postavila, zadala i što onda isto tako iskreno utvrđuje da nismo te ciljeve ostvarili. Izvestitelj nakon toga govori da su zato e, najvećim dijelom odgovorne, odgovora nedostatak pravih i dobrih struktura. I sad želim da kažem da se upravo fokus ovog izvješća polaže na strukturne reforme. E, kolege iz Irske i iz Cipra su vrlo, vrlo impresivno ovdje, vrlo dojemljivo ispričali i obavijesti nas koje su uspjehe polučili zato što su proveli strukturne reforme. Bilo je tu i pitanja koje smo čuli malo prije kako ćemo različite nejednakosti bolje izjednačiti i premostiti. Mislim da je moj odgovor upravo isti onaj koji daje izvješće, a to je time što ćemo konkurentnosti naših nacionalnih ekonomija približiti jedna drugo, izjednačiti. A na kraju, vjerujte mi, u demokraciji, zato ima sam, političku legitimaciju čuli će u demokraciji imati samo onaj koji je uspio većinu društva uvjeriti u to šta su strukturne reforme i zašto su potrebne, a mi znamo da su, da je to jako, jako težak posao. Mi u Njemačkoj to posebno dobro znamo. I izvješće upravo na to ukazuje i naglašava da je Njemačka prije otprilike 20 godina Nena još bila i bolesni, dakle na početku 20. stoljeća je bila i 21. stoljeća zapravo još je bila prije 20. godina veliki bolesnik Europe jer je zaostajala sa strukturnim reformama. I zbog toga vjerujte iz naših primjera, iz naših iskustva je vrlo jasno da je to ona ključna stvar. Strukturne reforme. I mislim da je doista pozitivno to što to izvješće govori, tako otvoreno, tako jasno i da to možemo samo pozdraviti. E sad na kraju još jedna riječ. Koju demokratsku legitimaciju ima euroskupina i eurozona? Mislim da se moramo uvijek iznova svi zajedno podsjećati na to što ministri financija euroskupine, što su i ko su oni. Oni naravno imaju na demokratsku legitimaciju, da u svojim nacionalnim parlamentima, u svojem nacionalnom društvu nečem odlučuju. Ali, tako da ne možemo baš sasvim ovako reći da euroskupina nema nikakvu demokratsku legitimaciju. Svaki od tih ministara ima demokratsku legitimaciju u svojoj zemlji članici, dakle, kroz to i u Europskoj uniji donekle. Zatim još nešto. Vidite, čuli ste, ja sam dolazim iz Njemačke, iz tog gornjeg doma Njemačkog parlamenta. Mi u Njemačkoj imamo i za saveznu razinu i za razinu saveznih zemalja dakle svih, imamo takozvanu kočnicu zaduživanja. Za savezne zemlje u Njemačkoj to će vrijediti od 2020. Trenutno vrijedi već za savezne blagajne i savezne financije. Ne možemo se nanovo zaduživati ako to nije odobreno. Savez je, savez na proračun i već u 2014. uveo tu kočnicu zaduživanja i od onda je uspio masivno povećati investicije jer su nastali veliki novi manipulacijski prostor i to je bio dio tih strukturnih reformi jer se nije mogao više zaduživati. Imao je tu kočnicu. Now uh, we move to European uh, Hvala. Sada prelazimo na Europski parlament. Uh, Pervanš Barres, koordinatorica kluba zastupnika SID. Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege zastupnici iz nacionalnih parlamenta. Ovo je uvijek važan trenutak za dijalog, ovaj trenutak kada razgovaramo o europskom semestru i trenutak kada provjeravamo kakvo je trenutno stanje s obzirom na taj proces. Htjela bih ovdje spomenuti još dvije primjedbe koje mi se čine iznimno aktualnima u ovom trenutku prošle godine komisija uvela pojam agregatnog fiskalnog stava i to je izazvalo unutar vijeća, ali i u nekim državama članicama, žustru raspravu. Želimo li biti dosljedni u odnosu na ono što je već prepoznato, a to je da postoji strukturni manjak investicija u EU, što je uostalom i dovelo do osnivanja EFSI-a. U tom slučaju moramo imati makroekonomski pristup koji će biti na visini zadatka. A to znači da moramo imati jedan e, pozitivan fiskalni stav. A čini mi se da bismo upravo u tom e, dijelu trebali povesti zajedničku bitku s nacionalnim parlamentima. Htjela bih skrenuti vašu pozornost na još jedan aspekt koji je kolega malo prije spomenuo, a to je pitanje podjele na članice eurozone i one koje nisu u eurozoni. Mislim da to ponekad sasvim krivo izaziva podjele. Predsjednik Juncker je u svom govoru o stanju Unije predložio da se osnuje jedan fond za jedan predpristupni fond za ulazak u eurozonu. U Briselu bi se na to moglo reći fair enough, ali ako se osnuje takav predpristupni fond za ulazak u eurozonu, to bi podrazumijevalo i obvezujuće vremenske rokove. Jer strukturni fondovi su tu kako bi se omogućila konvergencija. Ako se prepozna da cilj ulaska u eurozonu mora biti važna politička tema i za zemlje koje su u eurozoni i za one koje to nisu i mislim da bi nas to trebalo mobilizirati. Umjesto da poričemo da je to razlika, budući da nije isto biti u eurozoni ili ne biti u eurozoni. Ne možemo se pretvarati kao da su sve države unutar eurozone. Pitanje razine investicija je pitanje koje je važno za čitavu Europu, isto vrijedi i za energetsku tranziciju, ali to ne znači da možemo ignorirati činjenicu da je od ključne važnosti znati datum kada će koja od pojedinih država članica stupiti u eurozonu. Što se tiče dokumenta komisije e, od 6. listopada, gdje će posebno važan biti omjer snaga među institucijama, mi mislimo da je to pitanje upravljanja iznimno važno, ali s obzirom da mi predsjednik signalizira da zaključim, sada nemam vremena da e, detaljnije izložim svoje stajalište. Hvala. Nastavit ćemo dijalog e, sa zastupnicima i zastupnicima iz nacionalnih parlamenta. U Talinu ćemo imati jednu raspravu. A sada Paolo Bereira iz Portugala. Iz portugalskog parlamenta je kolega. Um, Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, ja ću nastojati kratko. E, dakle, prvo ću nešto reći o izvješću, a onda o stanju u Portugalu. Moram priznati da ovo izvješće ne izaziva veliki entuzijazam kod mene. Da, svi se slažemo da ukoliko kad bi prosječna stopa gospodarskog rasta iznosila 3%, svi naši problemi bi bili riješeni. Problemi u javnim financijama, rast, zapošljavanje i tako dalje. Dakle, problem nije kako definirati ciljeve, nego kako pronaći adekvatne instrumente za njihovo ostvarenje. U Lisabonu na sastanku Europskog vijeća je rečeno da će za deset godina Europska unija biti najkonkurentnije gospodarstvo utemeljeno na znanju i tako dalje. Mislim da je dobro da je tu ta rečenica jer nas to podsjeća da nije dovoljno zacrtati ciljeve nego i imati provedbene mjere. Osim toga, te mjere bi trebale riješiti sljedeće probleme kako riješiti makroekonomske neravnoteže u europodručju. Naime, nije dovoljno da imamo postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. Moramo vidjeti na koji način to korigirati. Zemlje koje imaju prekomjerni suficit, poput Njemačke i nekih drugih, to moraju korigirati, a e, isto vrijedi i za one koje se nalaze u suprotnoj situaciji. Kako provesti e, umjereno ekspanzionistički fiskalni stav. To su već e, spomenuli kolege, izvjestitelji u sjeni. Nadam se da ćete mi omogućiti da kažem zašto smatram da sadašnja fiskalna politika u EU nije ekspanzionistička. Pitanje je e, kojim ćemo se instrumentima koristiti na razini Europske unije kako bismo potaknuli zapošljavanje mladih, kako bi se smanjila njihova nezaposlenost. Dakle, potrebni su nam e, instrumenti da bismo provodili te politike, nisu dovoljni ciljevi. Sada ću nešto reći o Portugalu. Portugal je u posljednjih nekoliko godina postigao dobre rezultate. Mi smo, imamo najnižu, najniži deficit u posljednjih 45 godina. Smanjili smo nezaposlenost sa 16 e, na manje od 9%. Smanjit ćemo omjer e, duga u BDP-u. Ali da kako imamo još uvijek e, neke ranjivosti i imamo E, prekomjerne makroekonomske neravnoteže. Dakle, imamo problema, međutim, Europska unija nam u tome ne pomaže bitno. Srednjoročni cilj, e, a svaka zemlja ga ima, u ovom trenutku e, to iznosi plus 1,5% strukturne, strukturnog bilance. Dakle, Europska unija je zatražila od Europske unije da ima 4,9% primarnog suficita. Dakle, način na koji se srednjoročni cilj definira za pojedine zemlje podrazumljava restriktivne fiskalne politike, a to nije dobro za cjelokupno gospodarstvo. Postoje neke studije izrađene u Portugalu koje pokazuju da ekspanzivnija monetarna politika daje bolje ekonomske rezultate i manji udio duga u BDP-u. Hvala. Hvala. Lisbeth berg iz Danskog parlamenta. A micro, micro, please. Thank you. Tak for invitationen og tak for rapporten. Hvala vam lijepa, hvala lijepa na ovom izvješću i na raspravi. Hvala lijepo. Hvala, mislim da je ova aluzija eh, o frižideru i pečnici bila sasvim na mjestu, slažem se s time. No, htjela bih samo spomenuti neke stvari koje su nam zajedničke u Europi i koje bismo trebali razmotriti u parlamentu i komisiji, vidjeti što se događa u pojedinim zemljama poput Danske. Kao prvo, naše ekonomske politike moraju biti održive. Mislim da to e, nije bilo dovoljno istaknuto u ovoj raspravi. Moramo se uhvatiti u koštac sa izazovima koji su pred nama. Parlament, komisija i naša vlada shvatili su da se treba usredotočiti na te nove izazove. Također e, je nedostatan porast potražnje, to je slučaj i u mojoj zemlji, možemo konstatirati da neke od provedenih reformi nisu dale dobre rezultate, nego se su dovele do pogoršanja neravnoteža. a to je pak e, posljedica određenih odluka koje su donesene. Potrebno je više resursa za korištenje kreativnih financijskih instrumenata. Dakle, treba raditi na razvoju novih proizvoda. U financijskom sektoru 85% instrumenta ne dođe do realnog sektora, a upravo su mala i srednja poduzeća koja imaju problema s kreditiranjem. Možemo reći da ovakva ekonomska politika proizvodi velik dug, također se dug povećao za 57 milijardi eura. Ono što nam treba jest održivi rast koji bi potaknuo gospodarski rast i potrebni su također i financijski instrumenti kojima će se popratiti takav rast. Načelo jednakosti je i dalje nešto što izostaje iz ove rasprave, što nas također brine. Hvala. Thank you. Um, Hvala lijepa. Sad Kostas Maridis, Europski parlament. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Pred otprilike tjedan dana u Strasburu na plenarnom zasjedanju imali smo raspravu o fiskalnom kompaktu te smo govorili e, o proračunima država e, članica. Dakle, e, lame. Ja ono Dakle, neke ću stvari podržati. Želimo li govoriti o fiskalnom paktu, a radi se o konvergenciji e, realne ekonomije država članica, e, onda se moramo vratiti na tu raspravu i razmotriti promjene koje je potrebno poduzeti tako da bismo doista dobili konvergenciju e, realnih ekonomija. Pogledamo li što se događalo od 2013. do današnjeg dana, objektivno rezultati su razočaravajući. Puno je pitanja koja je trebalo promijeniti, nekoliko je e, prethodnih govornika već ukazalo na to što treba e, promijeniti. Države članice, na primjer, trebaju biti uključene u strukturne reforme koje ne mogu biti nametnute od ozgo. Nije e, jedna reforma odgovarajuća za sve. To znamo, ali čini se da ignoriramo specifičnosti država članica i morali bismo poštivati pravila za ispravljanje makroekonomskih neravnoteža e, i čini mi se da imamo e, preveliki deficit, a ne prevelike viškove. Možete argumentirati da deficit jedne države je višak druge države, ali... Još imam minutu, zar ne? Da? 45 sekundi točnije. Što se tiče bankarske unije, kad smo se o tome inicijalno suglasili, e, suglasili smo se o tri stupa. A to su rezolucije, regulativa i e, panevropska schema e, depozitarnih jamstava. Dakle, dva su stupa u primjeni, E, međutim, e, treći koji je zapravo bio prvi je e, namijenjen fair playu koji bi trebao vrijediti da za sve, ali taj još nije u primjeni. To je nešto na što se moramo vratiti, ponovno razmotriti, želimo li osigurati jednaku tržišnu utakmicu, jednake uvjete za sve. Hvala. Karel Fidler, Češki parlament, zastupnički dom. Hvala vam. I tri eh, minute se ne mjere svima jednako, čini mi se a na to sam već e, navikao i u Češkom parlamentu. E, neke sam e, stvari pribilježio, nisam se namjeravao javiti za riječ, ali me ponukala rasprava. Do sad je rasprava ukazala na tri točke, karakteristične točke. Prvo je to broj kondicionala koji se e, koriste, što bi trebalo učiniti ili postići i kako bi trebalo e, provesti restrukturiranje i tako dalje. Druga stvar koja je svojstvena ovoj raspravi je koncentracija na pozitivne trendove i pozitivne očekivanja. Dakle, gledanje prema svjetloj budućnosti koja nas očekuje. Treća stvar koju želim reći jest da je više govornika spomenulo i razočaranja i razlike i neravnotežu neusuglašenu fiskalnu i monetarnu politiku u eurozoni a jedan je govornik vrlo jasno rekao da nema jedne solucije koja bi bila dobra za sve u čemu se ja i slažem. Dakle, to je e, ono što sam čuo je dosta slično onome što sam čuo i prošli puta kad sam bio ovdje. Ja imam iskustva iz komunističkog režima, s druge strane i e, slušao sam ljude koji su govorili o e, svjetloj budućnosti, ali Europa u dvije brzine, bez obzira kako mi to nazivali, zapravo nam ukazuje na to da Europa ne funkcionira budući da se ne može raditi o Evropi na više takvih e, razina i e, multifunkcionalnoj Evropi. S druge strane, evo to je bilo moje mišljenje o trenutnoj situaciji u Europskoj uniji. Uh, Hvala lijepa. Alde Grupa, Libe Vjernik, Europski parlament. Zahvaljujem kolegama iz nacionalnih parlamenta što su nam se danas e, pridružili da bismo ovom važnom dosjeu mogli raspravljati. Gospodinu Hekmarku zahvaljujem na dobroj suradnji i radu koji je uložio e, u ovo izvješće o europskom semestru. Smatram da bismo se svi mogli suglasiti da se ovdje radi o kompromisu i o različitim polazišnim točkama kao izvjestiteljica u e, sjeni za Libe e, reći ću da je jasno da e, države članice ne provode preporuke za zemlje, dakle za države i trebalo bi se više pozabaviti E, reformama i tamo gdje su problemi najveći vidimo problematičnu e, sliku i e, istraživanje i razvoj i tržišna utakmica su najveći problemi. Poštovani kolege, želite li se natjecati u budućnosti? To su upravo područja u kojima Europska unija mora predvoditi. Pa prema tome ukazujem na važnost intenziviranja nastojanja da se provedu preporuke za e, pojedine države i provedu reforme koje bi trebale biti strukturne reforme. E, pa to je jedini način da naše gospodarstvo, gospodarstvo ostane kompetitivno E, i da e, pojačamo produktivnost. Veće investiranje u istraživanje i razvoj će do inovacija, a što će rezultirati otvaranjem radnih mjesta i sigurnošću e, zaposlenika. Ovakve investicije ne trebaju biti podržane većim trošenjem, već drugačijim trošenjem. U protekle dvije godine e, e, uvidjeli smo važnost e, uravnoteženog proračuna i održivog deficita. Osim toga, u smislu porasta kamatnih stopa, važno je to sagledati i radi budućnosti. I poslovanje i zapošljavanje je od najveće važnosti i to će e, i ukloniti interne e, granice i ojačati unutarnje tržište. Hvala vam na pozornosti. Hvala i konačno. A onda ću ja nešto reći. Sad EPP, Evropski parlament, gospodin Hayes. Hvala vam lijepo što nas trpite e, predsjedatelju, a želim e, i e, sve kolege iz drugih parlamenta pozdraviti, osobito irskog kolegu senatora Odonela. Ovo izvješće gospodina Hokmara govori o tome da je važno da države članice odpočnu prave reforme koje se moraju dogoditi E, ne samo da treba raditi na učinkovitosti i e, produktivnosti, već strukturne reforme su ključne koje one moraju provesti same. E, Irci su bili na referendumu o fiskalnom paktu i to u najgorem trenutku zbog smanjenja nacionalnog budžeta, zbog loše situacije u iskom gospodarstvu. Ljudi žele gospodarstvo s uravnoteženom s uravnoteženim proračunom i moramo reforme provoditi na jednaki način i to svi i veliki i mali. To se nije dogodilo niti 90-ih e, kod pakta o rastu i stabilnosti niti se događa sada. Postoje pravila i bez obzira na veličinu države članice njih se moramo pridržavati. Naglašavam da je e, važnost SOR-a unutar SMS semestra iznimno važna pogotovo u svjetlu dugoročnih interesa, a to e, zahtjeva da država e, e, da države članice moraju surađivati. Mora se surađivati s nacionalnim parlamentom i kao država koja i pripadnik države koja je prošla kroz teški proces, imali smo 20% deficita u BDP-u i sad, međutim, imamo uravnotežen proračun koji ide pred naš parlament e, iduće, e, za iduću godinu. Hvala vam lijepa. Hvala. Još jedan zahtjev smo imali. Gospođa Krajner, Austrija. Ili gospodin Krajner, izvolite. E, hvala vam lijepa. Neću reći da mi se cijelo ovo izvješće ne sviđa, ali e, čitano ovako e, kao jedno izvješće čini mi se više kao politički proglas ili nešto što čak su i neoklasične organizacije poput OECD-a prestale ovako pisati pred desetak e, godina izdajući e, prijedloge odnosno upute samo javnu potrošnju smanjite i sve će biti bolje. Znamo da su države koje tradicionalno imaju velike javne sektore poput Švedske i Danske države koje danas doista dobro stoje i e, to ne zato što imaju veliki javni sektor, nego zato što je on učinkovit Dakle, e, kako ga se može smanjiti je možda pitanje, ali bolje je pitanje kako ga učiniti učinkovitijim. Pogledamo li sasvim objektivno na naša društva, naše zajednice, te kako one funkcioniraju, e, ja vam mogu reći iz vrlo pragmatičnog ugla, e, da u nekim dijelovima privatni biznis svijeta a a u drugima e, ne. Moramo sad pogledati i razmotriti kako se to može učiniti ekonomičnijem, ekonomičnijim, čak i prije nego što dođe do glasovanja o budžetu. Hvala lijepa i evo završnih komentara. Zahvaljujem na jako dobroj i plodnoj raspravi kojom e, ste komentirali nacrt izvješća s predstavljena dva van a, a e, u konačnici se bio pripremao kompromis E, ali radi se tu o izvješću EPP-ovih izvjestitelja e, i naš je pokušaj svakako da, e, da postignemo kompromis. Pogledamo li kakvim, s kakvim se izazovima suočavamo te kako je izgledala prethodna situacija proteklih godina, ukoliko netko e, želi razumjeti zašto se baš sad i upravo sad događa oporavak, možemo reći da je to rezultat različitih elemenata države članice koje su poduzele reformu u boljem su stanju, a e, ako usporedim fiskalnu politiku e, u posljednje tri godine s onom od prethodne faze, E, i ako pogledamo procikličku fiskalnu konsolidaciju i smanjenje deficita koji je sad nizak, ali konsolidacija je bila vrlo čvrsta, a ona vrlo često ubija rast. Pa onda smo pristupili bolje balansiranoj fiskalnoj politici u proteklih nekoliko godina i pokazalo se da je to učinkovitije nego ono što se radilo 2011. 12. i 13. Zašto smo sad e, zapravo uvidjeli. Uvidjeli smo da je e, taj prociklički efekt e, imao neželjene rezultate, ali ECB-ova monetarna politika pruža e, e, ravnotežu i stabilnost. Ukoliko se osvrnemo dalje od trenutnih izazova, vidjet ćemo da strukturna reforma sama po sebi rješava naše probleme. Tako smo barem mislili. Dakle, samo se pridržavate riječi ili naputaka i svima je bolje i mislim da i po mom mišljenju osobno e, niti osobno niti jedan od ovih gledanja nije točno dakle e, fiskalna politika treba biti anticiklična E, odnosno prilagođena trenutnoj situaciji koji put će ju trebati malo zauzdati, a koji put otpustiti. Trebate u svakom slučaju strukturne reforme. Strukturne reforme e, će smanjiti troškove, ali će poboljšati produktivnost, konkurentnost, učinkovitost javne uprave i tako dalje. I posljednje što svakako želim reći, a e, u vezi sa svim ovim, e, odnosi se na poboljšanje upravljanja, odnosno boljem omjeru između e, fiskalnog stajališta i gospodarskog ciklusa i bolje kvalitete javne potrošnje i strukturnih reformi i gospodarske konvergencije. Dakle, proteklih godina smo postigli veći uspjeh nego prethodno, e, a tome ma i parlament dao svoj doprinos pomažući za okruženje monetarne e, unije i e, i fiskalni kapacitet i smjernice e, za konvergenciju bile su vrlo e, korisne pa smo mi povezali i ovu raspravu a važno je imati dobar miks politika e, to smo dakle povezali sa produbljenjem onoga što radimo, a to je put prema monetarnoj gospodarskoj uniji. Evo, Gunar, završne za komentari. Hvala. Mislim da ne moramo više ulaziti u stranačko-političke rasprave. Mislim da možemo svi jednostavno samo pribilježiti da imamo različite poglede na fiskalnu i monetarnu politiku, ovisno o tome s kojeg dijela političkog spektra dolazimo. To je činjenica. Međutim, zanimljivo je vidjeti da postoje i različite nijanse svih tih gledišta. A u svemu treba tri stvari upamtiti ili barem uzeti na znanje primjet. Prvo, kao što je naš predsjednik ovdje rekao, to je, u pitanju je monetarna politika, fiskalna politika, strukturne reforme i konkurentnost. I sve to skupa trebamo početi određivati i reformirati u paralelnim procesima. Mislim da problem nije bio kad su zemlje članice doživjele i imale deficite. Problem je bio u tome da ako je trošenje takvo da ostajete kompletno bez novca, onda dolazi prava štednja i pravi drastični rezavi. A to šteti svakoj ekonomiji. Prema tome što trebamo učiniti? To su i neki kolege rekli. Trebamo ispuniti, i izvršiti razlip pravila i pridržavati se pravila koja imamo. I to ne sad samo zato da izbjegnemo deficite, nego stimuliramo ekonomiju. Jer mi ne smijemo izgubiti, ne smijemo izgubiti ravnotežu koju imamo. Mislim da slažem se potpuno s time da nismo istvarili ciljeve, ali kad, kad, kad razmislite o mjerama koje treba poduzeti i reforme provesti, onda je zapravo jako dobro znati koji su vam ciljevi, da znate kud želite, kamo želite stići. A pritom je jedna stvar važna. Da je loša vijest za sve nas to da nismo tako dobri kao što bismo trebali biti. Dobra vijest je, međutim, da još uvijek ne radimo onako dobro koliko bismo mogli. To nije ono najbolje što mi možemo. Jer kad bi to bilo ono najbolje što mi možemo, stvar bila jako razočaravajuća. I primijetio sam iz ove rasprave da su neki kolega posebno istaknuli kako je došlo do promjene Znam da je to bilo i pritisaka i neki kolege su i baš isticali kako se situacija razvijala polako od duboke krize do neke stabilnosti u zemljama članicama. Ponegdje to zapravo vrlo očito, ali i vrlo indikativno, jer to znači da možemo nešto učiniti, da smo u stanju nešto učiniti na rješavanje problema. U pitanju su i, recimo, govorilo se da nije dovoljno dobro istaknut istaknuto pitanje zaštite okoliša i općenito svega vezanog sa ekologijom u ovom izvješću. Međutim, mislim da je najvažnije da osiguramo investicije jer onda ćemo moći ući tek u modernu suvremenu ekonomiju koja će brinuti o svemu tome. I na kraju, tu je potreba za odgovornosti. odgovornosti zemalja. Ali i potreba da se na europskoj razini odrade stvari koje se mogu samo na europskoj razini obaviti, a moramo ih obaviti. Jedan problem koji nam ostaje, i ostavljam ga sa sada kao otvoreni problem, je sljedeće. Mislim, to je, apropo su i neki kolege ovdje isticali. To je činjenica da čak i ako imamo i ako smo zabilježili stanovit oporavak, ako se i investicije popravljaju i povećavaju, još uvijek su preniske, još uvijek je premali oporavak. A to je recimo sad ovo vrijeme kad imamo ekstremnu monetarnu politiku. To je problem, gospodine predsjedavajući. To je problem o kome trebamo razmisliti. Kako ćemo postići veće investicije? Možda nešto da promijenimo u fiskalnoj politici, monetarnoj politici, ali ja tvrdim da su to strukturne reforme koje moramo provesti. U tom smislu vas se želim zahvaliti i predat vam riječ jer vidim da ste me milo gledali zadnjih minutu vremena. Hvala. A sada prelazimo na sljedeću točku gdje smo zapravo vrlo sretni što su nam opet s nama i predstavnici nacionalnih parlamenta i vrlo je vrlo korisno što ćemo s vama razgovarati o ovako relevantnim temama kao što je porezna reforma i posebno CCTB i CCTB. Pa ću odmah dati riječ Ludiku Niedermajeru da nas uvede u drugi dio ove naše zajedničkog dnevnog reda. Hvala Roberta. Evo samo da krenemo vrlo brzo jer malo kasnimo, a kao što znate da je to već tradicija da završimo u Ekonu sve naše sastanke na vrijeme. Dakle, drugi dio se, našeg sastanka se bavi jednim jako, jako važnim zakonodavnim prije a to je recimo pitanje zajedničkog poreza na dobit, zajedničke porezne osnovice za porez na dobit i zajedničke konsolidirane osnovice. To se dakle odnosi na pogotovo na agresivne prakse poreznog planiranja. Vidite, to je jedno od najvažnijih područja aktivnosti Europskog parlamenta u zadnje dvije godine, jer kao što znate parlament je zaista bio jako, jako aktivan, baveći se s tim pitanjima i kod panamske afere i, u Wikileaksu i u svim ostalim aferama sa poreznim oazama i sa svim ostalim skandalima i borbom protiv izbjegavanja utaje poreza. U svakom izbjegavanje plaćanja, neplaćanja utaje poreza. U svakom slučaju vrlo sam sretan što možemo o tome raspravljati s vama. Rok za podnošenje komentara i prijedloga na ovaj zakonodavni prijedlog je srpanj ove godine bio i parlamenti nacionalnih država su to istražili. Nekoliko parlamenta je dalo obrazloženo mišljenje, među kojima Švedska, Malta, Nizozemska, Luksemburg i još nekoliko država koji su dali svoje obrazloženo mišljenje. S obzirom na broj obrazloženih mišljenja, nacionalnih parlamenta, odbor Ekon je odlučio pozvati vas predstavnike nacionalnih parlamenta da nam o, se ovdje izjasnite da raspravljamo o tom paketu, uključujući i paket o digitalnoj ekonomiji, jer mi pokušavamo ovdje izgraditi upravo jedno bolje e, u bolju suglašenosti i mislimo da je jako bitno između našeg europskog i nacionalnih parlamenta. A zato, zbog toga počet ćemo sad sa našim govornicima iz najjačih klubova zastupnika. Prije toga će riječ imati još i predstavnici nacionalnih parlamenta kao i Europskog parlamenta. Prije ovog sastanka ste dobili bilješku na kojoj su bila glavna pitanja za ovu strukturiranu raspravu pred nama. Naglašavam da su obje teme vrlo, vrlo složene i s obzirom da smo imali malo vremena, nadam se da ste to ipak pripremili nešto jer je prijedlog vrlo sadržajan i vrlo važan. Mislim da ne moram ponavljati kakva je procedura, ista je kao proteklih godina. Dakle, riječ dajem gospodinu frankfuru na sedam minuta, zatim gospodinu Lamasuru na sedam minuta, a zatim svaki član nacionalnih ili Europskog parlamenta ima šansu intervenirati na intervenciju javljanje za riješ u dužini do tri godine. Kolege iz tajništva će biti vrlo stroge kod vremena kako bi što više vas došlo na riječ. Evo sada gospodin Tank ima riječ. Hvala lijepo. Hvala vam što vama i članovima nacionalnih parlamenta što su došli Dakle, u pitanju su dva prijedloga i dva izvjestitelja. Međutim, Alan Lamassur i ja smo se dogovorili od samog početka da ćemo vrlo usko surađivati, jer mi smatramo da je to u biti šire gledano jedan dosje i takav smo, takav smo ga tretirali. Kad gledate s pozicije Europskog parlamenta, to stvarno i je jedan, jedan dosje. Ako želite sve koristi iz zajedničke europske osnovice porezne osnovice za porez na dobit, onda to morate tako i tretirati. Vidite, i isto tako i kompletni lobisti iz industrije kao i nevladine organizacije isto smatraju da je to jedan dosje. Dobro je da ste danas s nama, Alana Masur i ja smo pokušali doprijeti do nacionalnih parlamenta. U ovom našem domu smo vodili raspravu i dali smo savjete vladama, ali Evo, moramo i s vama, mi zapravo od vas očekujemo isto suradnju, jer to želimo da se stavi na vaš politički dnevni red, međutim još više želimo čuti vaše mišljenje i vaše ideje i vaše prijedloge za te važne zakonodavne prijedloge. Vidite, neki od parlamenta ne možemo svih 28 članica ovdje okupiti, ali počeli smo već, dobili smo Talina, Luksemburga, Nizozemske iz Den nastavljamo sa Berlinom, Parizom i Sofijom, od njih smo, tamo smo već bili, od njih smo dobili obrazloženo mišljenje. I to pokazuje samo koliko je e, važno da se nacionalni parlamenti u to uključe i to stave na svoj politički dnevni red. Jer sam prijedlog predstavlja korak u, ili potencijalni korak u 21. stoljeće. To je jedna vrlo važna promjena jedno prebacivanje težišta kompletno u novo, modernizacija poreznog sustava. Zašto? Zato što je trenutni sustav poreza, plaćanja poreze na dobiti uz možda jedan izuzetak nisu uopće dorasli 21. stoljeću. To potiče iz vremena kad smo imali još tvornice sa dimnjacima, puno dima i klasičnim tvorničkim radnicima, gdje smo mi još mogli vrlo lako naći izvor dobiti Međutim, to se kompletno promijenilo zbog globalizacije i digitalizacije. I vidite sad na, taj način sa zastarjelim poreznim režimima smo omogućili multinacionalnim korporacijama da zapravo agresivnim planiranjem poreza za svoje digitalne platforme, intelektualno pravo vlasništva i sve ostalo, traže najbolji porezni režim koji će zapravo minimalizirati onda porezni prihod iz tih njihovih ogromnih dobiti. I to dovodi do groznih situacija u kojima multinacionalne korporacije plaćaju manje poreza od malih i srednjih poduzeća. Zapravo, ako pogledate recimo studiju istraživanja koje pokazuje za nekoliko država, onda vidite da recimo mala i srednja poduzeća nose jednu trećinu poreznog opterećenja u tim zemljama više nego multinacionalna poduzeća, ali to nije situacija koja može opstati takvom niti je održiva. I mislim da ljudi isto tako kad pogledaju luksemburške, panamske dokumente i te afere, onda smatraju da to uopće nije fair i nije pošteno da velike multinacionalne korporacije plaćaju manje poreza od vas ili mene, od onih malih kafića ili knjižara. Prema tome, kad se uzmemo ovo dvije porezne osnovice za porez na dobit, konsolidiranu i onu nekonsolidiranu, ta dva objedinjena dosjea to mogu izmijeniti zato što će se fokusirati na opetljivije, konkretnije faktore. I oni će zapravo onemogućiti sve one strukture koje su do sada dozvoljavale multinacionalnim korporacijama da agresivnim planiranjem, dakle, e, plaćaju minimalne ili nikakve poreze. A osim toga, iza toga, ovog našeg da se sreć, skriva ideja da popravimo još prijedlog. Jer ima još puno stvari koje su otvorene i koje su još jako osjetljive. To je oporezivanje u digitalnom vremenu, oporezivanje digitalnih platformi, recimo google yahoo i tako dalje, svih velikih korporacija koje su digitalno prisutne, virtualno prisutne u Europi zarađuju novce, a nisu fizički prisutne. Zbog toga oni mogu relativno lako izbjeći plaćanje poreza. I stoga znate kakve su recimo oni slučaje koje je komisija poduzela protiv Apple-a, a prošlog tjedna i protiv Amazona. Dakle, tu mora postojati jedan sustav za plaćanje poreza na dobit koji zahtjeva jednu fizičku prisutnost, a ne digitalnu prisutnost kod nas. Zbog toga smo Alan Masur i ja smislili da uključimo oporezivanje digitalnog gospodarstva u ovaj legislativni prijedlog i da onda na drugi način definiramo stalno sjedište, uključujući i digitalnu prisutnost tih firmi. I isto tako i mijenjajući cijeli ključ za alokaciju. Ja sam morao skrenuti vašu pozornost na to, jer smo proteklih mjeseci vidjeli e, jako lijep, dobre primjere kako bi trebala Europa oporezivati digitalne platforme kao što je to Facebook ili Googleova. Ali da vam dam još jedan primjer. Zadnje tri godine Facebook i Google su uspjeli izbjeći 5 milijardi eura plaćanja poreza. Dakle, 5 milijardi eura samo u Europi. To je jako, jako puno novaca za samo tri godine. Kao što vidite, Francuska isto tako se pojavila s jednom idejom koja koju pozdravljamo kako bi se to oporezivalo, ali Alan Lamassur i ja smo onda se i referirali na tu ideju da to uključimo u našu CCCTB za digitalne kompanije. Mislim da je to recimo ovako jedan kratak uvod za sada. Hvala lijepo Pol na ovom zapravo dobrom sažetku ključnih aspekata tog prijedloga. A sada prelazimo na Alana Lamasura koji je izvestitelj za drugi dio ovog dosjeja. Hvala predsjedniče. Ja bih e, sa svoje strane želio reći da mi je izuzetno zadovoljstvo što sam u mogućnosti sudjelovati u ovoj raspravi sa predstavnicima nacionalnih parlamenta. Ja sam osobno bio također zastupnik u Francuskoj nacionalnoj skupštini, bio sam ministar za proračun, tako da uistinu pridajem veliku važnost radu nacionalnih parlamenta kada je riječ o ovim fiskalnim pitanjima. Što se tiče pitanja poreza, ne dolazi u obzir da Europski parlament ili Europska unija ulaze u nacionalne nadležnosti ili da dovedu u pitanju pitanje e, nadležnost u području poreza koja je isključivo nacionalne prirode. Sve mora biti sukladno važećim ugovorima, tako da ukoliko ne postoji jednoglasna suglasnost država članica ne može biti odluka u tom području, a sve to u konačnici moraju potvrditi nacionalni parlamenti. Kako je naveo Paul Tang, pred nama se nalaze dva problema koja su nešto drugačija, koja se međusobno razlikuju, a pojavile su se nakon financijske krize prije deseta godina, te nakon izbijanja skandala i afera poput Lux Leaksa. Ta zbivanja su pokazala nekoliko stvari. U kontekstu globalizacije određen broj multinacionalnih kompanija koje posluju na svih pet kontinenata koriste mogućnosti koje nude različiti porezni režimi kako bi izbjegle plaćanje dobrog dijela poreza. To je pokazalo da nacionalni sustav oporezivanja trgovačkih društava, da je to zamišljeno za sustav kakav je postojao u 20. stoljeću, tada se već izvozilo prema cijelom svijetu, međutim tvrtka koja je izvozila e, svoje proizvode u čitav svijet, ih je proizvodila kod kuće, a danas e, imamo mnogo razgranatije distribucijske lance koji se nalaze na svih pet kontinenta, što dolazi do nestanka e, oporezivih prihoda. Drugi zaključak koji se mogao izvući iz ovih afera jest da kada je riječ o porezu na dobit, mi smo jedni drugima konkurenti, dakle države članice se postavljaju jedne drugima kao konkurenti u području poreza i u području kvalitete javnih usluga s obzirom na porezne prihode koji se ubiru. Dakle, ta e, Konkurencija se odvija u netransparentnim, nepravednim i nepoštenim uvjetima. I tu smo ustanovili e, da su potrebne dvije vrste aktivnosti, dakle kada kažem mi, mislim na Europsku komisiju, parlament, a i OECD na svjetskoj razini. Na međunarodnoj razini nam treba kodeks dobrog ponašanja i to je upravo i smisao akcijskog plana koji predlaže OECD, a koji smo mi pretočili u e, pravo Europske unije posredstvom dvije direktive. A što se tiče naše europske obitelji, mi trebamo naš sustav poreza na dobit prilagoditi na način da filozofija, načela i pravila tržišnog naticanja budu prisutna u svim ostalim područjima Europske unije, te da se to na isti način primjenjuje i u području poreza. Dakle, konkurencija koja je transparentna, lojalna i pravedna. A to podrazumijeva donošenje istovjetne definicije oporezive dobiti u svim zemljama. U trenutku kada budemo imali zajedničku definiciju oporezivo dobiti, moći ćemo biti jedni drugima konkurenti na transparentan način, a ne kroz donošenje a ne kroz korištenje vrlo različitih e, ponekad i spornih definicija oporezive dobiti, da kako sada se vodi rasprava među pojedinim političkim opcijama o tome koja bi, je li potrebna i najniža stopa ili ne. Kao što je rekao Paul Tang, e, moramo također imati i specifične odredbe koje se odnose na digitalno gospodarstvo. Njemačka je prilikom predsjedanja skupinom G20 e, na jednom sastanku u lipnju ove godine to spomenula. Nedavno je e, i Francuska stavila naglasak na taj dio, a to je uostalom i jedan od prioriteta estonskog predsjedništva Europskom unijom. Što se tiče e, digitalnog okruženja, mi ne želimo specifičan porez koji bi se odnosio isključivo na digitalne usluge, nego smatramo da u jedan globalni tekst o definiranju poreza na dobit multinacionalnih e, kompanija treba jedan, uvesti jedan dodatni kriterij, a taj kriterij bi se odnosio na e, podatke koje se eksploatiraju u pojedinoj državi članici. Dakle, ovisno o prisutnosti takvih e, podataka, neka tvrtka može podlijegati plaćanju poreza na dobit u toj zemlji. Dakle, da kako u kontekstu konsolidacije e, primjenjivala bi se i formula za dodjeljivanje na temelju kojih bi se određivala dobit po državama članicama. Neke zemlje nisu sklone toj zamisli, ne zbog samog načela, nego zato što se pribojavaju da bi mogli izgubiti porezne prihode i tu moramo biti oprezni. Kao prvo, moramo imati studiju učinka kojom trenutno ne raspolažemo. To će nam omogućiti da za velike kompanije i za sve države članice vidimo kako bi se to odrazilo na sustav ubiranja poreza u odnosu na situaciju kakvu imamo sada. I drugo, e, naš drugi prijedlog je da se osnuje jedan kompenzacijski fond, tako da barem tijekom prijelaznog razdoblja, a zahvaljujući dodatnoj vrijednosti koju bi novi sustav mogao donijeti određenim državama, manjak vrijednosti u drugim zemljama bude automatski kompenziran. Mislim da možemo o tome povesti jednu zanimljivu raspravu ovdje. Hvala. Hvala, mislim da je e, tu ste dobili 30 sekundi od pola. A sada ću se obratiti vama. E, uzvanicima iz nacionalnih parlamenta. Kolega iz Iske, gospodin Odenom. Gospodin O'Donnell, izvolite. Hvala. Što se tiče Irske, ovo je jedna iznimno važna rasprava i e, želio bih e, uputiti poziv gospodinu Tangu i gospodinu Lamasuru da nas e, da dođu u Irsku. Ja sam inače član odbora za financije u Irskoj. Mi smo odbor u kojem se nalazi više klubova zastupnika i mi smo nedavno izradili mišljenje mm, o ovom prijedlogu zajedničke konsolidirane porezne osnovice na dobit. Mi smatramo da se tu e, zakoračuje u nadležnost e, države članice. Naša e, stopa na dobit je od 12% iznimno transparentna. Ona je kamen temeljac naše politike. Smatramo da je iznimno važna za stvaranje radnih mjesta i to je nešto što imamo već dugi niz godina. Mi smatramo da je sustav koji mi imamo iznimno transparentan. Mi smatramo da ovaj prijedlog e, CCCTB-a zadire u pravilo e, nadležnosti kao prvo. Smatramo da su neke, neke kriteriji određeni arbitrarno. Drugo, e, smatramo da da to neće biti pozitivno za porezne obveznike. Što se tiče prijedloga BEPS u OECD-u, mi smatramo, a gospodin Lamasur je spomenuo OECD i BEPS, mi smatramo da ovaj prijedlog nije u skladu sa BEPS-om, e, budući da se to e, tu djeluje na jednoj svjetskoj razini i tu također postoje mehanizmi za transferne cijene. Mi smatramo da bi se ovo trebalo sagledati u e, jednom međunarodnom kontekstu. E, naša zemlja i odbor e, za financijska pitanja Iskog parlamenta ugradio je to u naše izvješće mi smatramo da Europska komisija, naime gospodin Lamasur je spomenuo studiju učinka, mi smatramo da ovaj prijedlog e, nema tako što e, preliminarna ocjena Europske komisije je rekla da bi to iznosilo 0,4% BDP-a, no mi smatramo da bi ta stopa bila mnogo viša. Za isku. mi smo jedno malo gospodarstvo koje je usmjereno prema izvozu, i mislim da e, Europska komisija ovdje to ne uzima u obzir. Mi bismo mogli čak izgubiti 50% naše osnovice poreza na dobit. To je oko 4 milijardi eura godišnje, što je iznimno velik novac. Dakle, ova mjera koju se ovdje predlaže, dakle mi možemo samo reći da pozdravljamo raspravu koja se vodi i da je dobro um, pokušati vidjeti kako funkcionira sustav. No, mi smo u Irskoj razgovarali sa dionicima, mi smatramo da ovaj prijedlog uh, zakoračuje naše nacionalne ovlasti i um, kolege iz odbora za financijska pitanja su me zamolili da vam to danas ovdje prenesem. Hvala, ovdje se ne radi toliko o biti, ali e, molim vas da poštujete zadano vrijeme od tri minute. Dakle, nije svrha ovoga teksta da se harmonizira porezna osnovica. Ispričavam se. Da, sljedeći govornik, gospodin Vocic iz Cipra. Hvala vam predsjedatelju. Započet ću komentarom o ovom izvješću te ću onda reći nešto o stajalištu Ciparskog parlamenta je naš e, odbor ovo razmatrao i imamo e, mišljenje s plenarnog zasjedanja. E, dakle, pravila za kalkulacije stope poreza naravno imaju utjecaja na prihod od poreza i mogu imati negativan utjecaj što znači da možemo gubiti sredstva koje bismo inače bili namijenili socijalnim eh, pitanjima. Dakle, države članice eh, su pojedinačno odgovorne pred svojim eh, građanima i CCTB ne uzima u obzir probleme pojedinih gospodarstava niti buduće potrebe države. A procjena učinka koju je prezentirala e, Europska komisija e, zapravo govori o procjeni učinka za cijelu Europsku uniju, ali trebali bismo zapravo e, procjenu o negativnom učinku na pojedine države članice, a osobito za mala gospodarstva kao što je Ciparsko. Možemo imati problema i s ljudskim resursima i drugim resursima u njihovoj prilagodbi ovim promjenama. Dakle, što se tiče izbjegavanja plaćanja poreza, to je pitanje kojim se bavi i OECD uz BEPS akcijski plan, kao što je već bilo spomenuto i direktivu iz 2016. 1166 ATAD i BEPS su e, u provedbi u državama članicama, ali mislimo da prethodne mjere nisu dostatne. Na temelju ovoga što sam rekao i procjene učinka komisije, jasno je da nemamo prave argumente, odnosno e, prednosti koje bi imala Europska unija e, kad bi e, u sve ovo ušla. Mislim da bi to moglo narušiti ravnotežu koja je postignuta sporazumima o oporezivanju između država članicama pa prema tome nismo imali e, kad smo e, ušli u to e, na umu CCCTB. Što se tiče unutarnjeg tržišta, a mislim da je članak o njemu loša zakonska osnovica za rješavanje problema vjerujemo da je apsolutno neophodno da se usvoje dva prijedloga direktiva koji su u bijeloj knjizi eh, o Europi, Europe, eh, o budućnosti Europe kako je eh, objavila Europska komisija. Ovi, ova scenarija zapravo govore da ne moramo ovaj prijedlog usvojiti. Mi smo zapravo totalno protiv toga na suprotnoj strani. Dear colleagues, I gospođa Vjernik. Ja ću e, govoriti o uključivanju digitalne aktivnosti pozdravljam e, napredak na različitim razinama dok god je to e, kompatibilno s ovim prijedlogom ja ću e, to e, podržavati ali trebamo i formulu koja će omogućiti da se za svaku državu članicu osigura porezni prihod imamo različite potencijalne koristi koje bi od toga mogli imati e, poslovni subjekti u Europi administrativni teret bi se mogao jako smanjiti i nećemo e, morati postupati s 28 različitih državnih e, uprava, nego u potpunosti uživati u koristima unutarnjeg tržišta. A osim toga, približit ćemo se i jednakim uvjetima za sve nečemu o čemu uvijek govorimo. Naš konačni cilj treba biti poticanje konkurencije na temelju poreznih stopa i infrastrukture, što bi Europu trebalo učiniti još privlačnijom za investicije te povećati konkurentnost našeg gospodarstva. Međutim, ne možemo djelovati e, samo radi straha od novog sustava. E, mislim da trebamo imati sigurnosne mehanizme i e, moći odgovoriti na e, probleme ako e, se pojave. Jedna od e, promjena znači i provedbu oba ova sustava istovremeno. Razumijem da mnogi o tome još imaju dvojbi i upravo zato pozivam na mehanizam za rješavanje sporova koji bi mogao funkcionirati i pomoći u velikoj mjeri kad CCTB i CCCTB postanu stvarnost. Hvala lijepa. Želim reći da je krajnji rok eh, za amandmane već eh, prošao. Sljedeći riječ eh, ima poljski zastupnik gospodin Glasović. Gospođe i gospodo, poljska vlada podržava sva djelovanja na europskoj razini koja bi trebalo osigurati da dobit iz poslovnih aktivnosti bude oporezivana tamo gdje je nastala i to bi trebalo omogućiti svim državama da E, napreduju, ali naravno ima i prednosti i nedostataka. Osobni porez je važni dio potencijalne dobiti, a samo država članica će odlučivati o poreznoj osnovici i poreznoj stopi. A onda što se tiče CCCTB-a imamo određene dvojbe koje se odnose na trans prekograničnu definiciju mogućih gubitaka. E, treći potencijalni problem nastao bi e, kod e, posebnih zapisa u sredstva svakog e, poslovnog subjekta. Ovakva e, rješenja ne bi smjela narušiti javne financije, odnosno kad se jednom konsolidira osnovica pa onda podijeli po, e, po određenoj formuli mogu nastati problemi. Sljedeći problem, odnosno dvojba, koji imamo na temelju onoga što je komisija izložila. komisija kaže da bi željela u određenoj mjeri prenijeti nadležnosti, recimo e, upravnom sudu i tako dalje, a e, lokacija E, mjesta gdje je profit nastao ne bi u tom slučaju toliko e, bila važna. A što se tiče CCCTB prijedloga i, CCC, i CCTB prijedloga, to ima veze s e, sa subsidijarnošću i pridržavanje načela subsidijarnosti da bi se eliminirali negativni aspekti koji su povezani uz e, poreznu i fiskalnu politiku. Ja mogu citirati jedan zakon u Poljskoj od 12. srpnja, a koji za cilj ima upravo osigurati da se neće događati problemi na europskoj razini kao rezultat ovog procesa, te također vjerujemo da se većina država članica nije upustila u pravu internu analizu, da bi trebalo još puno toga učiniti i prikupiti dodatnih detalja o ovome. Ja se nadam da ćemo završiti rad na projektu i da će nova uredba biti korisna i tvrtkama i vladama. Gospodin Fidler, e, Češka, najviše tri minute, izvolite. Zakonodavna inicijativa CCTB u svojoj drugoj fazi CCCTB je e, zapravo dijelo Njemačke e, koja osigurava svoje tržište, ali to je nefleksibilno, neučinkovito e, i nije kompetitivno. Metodologija izračuna CCC TBA je protiv ide protiv onih gospodarstava koja su mala i sporo rastu kao što je Češko, a države članice eh, zapravo se pogoduje velikim francuskim i njemačkim korporacijama. Eh, mi smo protiv toga i eh, otpor tome raste u gotovo svim državama članicama. Mi zahtijevamo da ti pregovori se zaustave i da se E, zapravo provede u svim državama članicama referendum o ostanku u Europskoj uniji i da se tek nakon toga poduzimaju određene inicijative. E, situacija prijevare koja e, je nastala kad su političari uveli neke nove elemente kroz Lisabonski sporazum ne bi se smjela ponovno dogoditi. Dakle, ja sam kandidat jedne od e, strana, e, stranaka koje će se natjecati na češkim izborima i ponavljam da e, narod ima pravo sam odlučivati. Nadamo se da će Europska unija otići tamo kud pripada, a to je u ropotarnicu propalih eksperimenata. Što se tiče CCTB-a, još nešto što želim ponoviti. Nema jednog rješenja koje bi bilo odgovarajuće za sve i moglo se primijeniti na svako gospodarstvo. Thank you. Now, uh, um, Fabio De Masi, uh, Fabio De Masi, član Europskog parlamenta uh, grupacija GUE. Ja sam još uvijek član parla, Europskog parlamenta, e, a želim reći da se s Jelen e, potpuno slažem da naš porezni sustav više nije svrsishodan jer e, se E, unutar e, e, velikih korporacija odvija velik broj transakcija i ne možemo se baviti samo transfernim cijenama i korištenjem državnih potpora međutim to nije niti samo po sebi ciljem, pa je po meni mjerilo jesu li multinacionalne kompanije kao Apple i Google nakon ovog prijedloga platile više. Pa u tom smislu imam određene zabrinutosti koje sad ističem. Dakle, ne samo da se radi o poreznim obveznicama, već e, ako nemate minimalne poreze, onda možete e, zapravo e, i intenzivirati konkurenciju. Dakle, ovdje imam određene zabrinutosti koje se odnose na činjenicu da Europska komisija želi dozvoliti priznavanje gubitaka prekogranično prije konsolidacije a to e, s tim će problemi imati određene države članice koje će se onom trećem C e, suprotstaviti i bit će izglednije e, za multinacionalne korporacije da razmotre svoje profite u državama članicama i uvijek sam smatrao da su neke stvari minimalni standard, a oni ambiciozni bi eventualno mogli ići dalje od toga. Kao maksimalni standard e, je, su propisi protiv izbjegavanja e, e, plaćanja poreza na nacionalnoj razini. Porezna praksa država članica koje ne žele međunarodno surađivati E, će sigurno e, biti problem. Zatim tu su i računovodstveni standardi. Ako imate CCCTB, a različite računovodstvene standarde, e, to nastat će zbrka i tome treba pokloniti pozornost. Naravno da je odličan odbitak za istraživanje i razvoj što se uvodi devetim člankom. A što se patent boxa tiče, tu će, to će omogućiti multinacionalnim korporacijama e, još, da još više e, zarade e, a politike Europske unije su takve da su porezi već vrlo visoki što obishrabruje ljude u smislu europskog projekta. Sljedeći govornik iz Rumunjske, gospodin Opea. Hvala lijepa predsjedatelju. Ova je tema doista vrlo zanimljiva i e, tiče se svih e, država članica. Rumunjska podržava e, dvostupanjski e, pristup konsolidaciji porezne osnovice, odnosno CTB-u i CCCTB-u i što se tiče oporezivanja u digitalnom gospodarstvu, to je jedna tema koja se odnosi na sve države članice i koja će e, sigurno e, dati doprinos boljem oporezivanju e, digitalnih komercijalnih aktivnosti. Što se tiče CBA, odnosno CCTTBA, kod nas je također puno onih koji zagovaraju da e, dobit treba oporezivati tamo gdje je nastala, ali to bi neke moglo dovesti u neravnopravan položaj. Hvala lijepa. Sljedeći e, govornik, gospodin Lohi, Finska. Hvala predsjedatelju. I Finska smatra da ovaj sustav e, u kojem se govori o TCCTB-u, odnosno e, olakšavanje kompanijama da provode transnacionalne aktivnosti ti e, provode isto tako agresivnije porezno planiranje i poduzimaju međunarodne transakcije. Međutim, sve to pred nas postavlja razna pitanja. Kao što je već rečeno, preko gubici e, i poravnanje tih gubitaka e, smatra se da treba oporezivati tamo gdje nastaje dobit, ali pitanje je li to odgovarajuća formula e, i što je sa nematerijalnim proizvodima e, i Zapravo ideje koje smo ovdje čuli e, govore o digitalnoj e, ekonomiji i plaćanju e, poreza, a mi želimo te ideje podržati. I uz Google i Facebook koji sad plaćaju E, isto tako dobar dio svojih e, poreza. Cilj je stvoriti dvije vrste poreznih sustava. A, mi e, se pitamo hoće li to predstavljati previše birokratiziranja. A razmotrimo li ovo što što je zapravo tradicionalno nacionalno, pitanje nacionalne e, suverenosti, onda je naše mišljenje drugačije. Gospodin Hayes, Irska, Ovaj e, posljednji navod e, koji smo čuli doista je ključan. Mislim da tu ne treba djelovati ishitreno, da treba raditi polako i pribrano. Dva su e, načela koja nas vode, e, a to je prvo da državu članicu nitko ne može ni na što prisiliti. A to znači da će se da će se e, određeni principi morati primjenjivati, a države članice neće, neće biti e, prisiljene primjenjivati i provoditi ništa što bi moglo umanjiti e, ekonomsku snagu njihovih e, poreznih obveznika. Mogu dati jedan primjer svoje države Dakle, nas e, oporezivanje kod poduzeća kod nas donosi otprilike 7,5 milijardi. Međutim, e, jedan dio toga e, ide iz multinacionalnih kompanija koje zapošljavaju stotine tisuća ljudi. Dvije trećine od tih deset multinacionalki e, mogle bi biti negativno e, pogođene e, s odljevom porezne dobiti iz Irske. Manje države članice i koje nisu prošle u 60. i 70. kroz industrijsku revoluciju e, sedam država članica je e, dalo svoje mišljenje i mnogi su rekli da oni parlamenti država članica koji misle drugačije da ih se treba čuti u ovom parlamentu da ih se ne može e, ignorirati dakle oni koji su ovdje moraju čuti i mišljenje manjine, budući da je ovo problem u kojem e, veće države članice zapravo rade na štetu manjih i to dosta agresivno. Ne temelji se ovo na načelu profita nego prometa. Molim vas razmislite o tome. Jer e, ako je tako, to će e, pomoći najvećim multinacionalkama koje mogu apsorbirati puno profita za razliku od malih europskih tvrtki. I mislim da se ovo smatra zapravo osnovnim porezom e, u jednom gospodarstvu koje je e, zapravo možda antikompetitivno na svoj način, a to su Sjedinjene države. Hvala. Sada gospođa Borsan iz Danske, ako se ne verem. Da, hvala. Ali uz mikrofon bi bilo još bolje. Danska, dakle moja zemlja, spada u one zemlje koje je kolega iz Irske upravo opisao. Mi smo mala država koja puno, puno izvozi i gubimo novce s ovom uredbom i ovakvom regulacijom. Međutim, upravo od moje stranke to potiče, takva regulacija. No, mi bi htjeli sad e, nešto da se tu promijeni, da dobijemo propise koji sadrže i stanovitu kompenzaciju. Mi moramo mm, napokon prekinuti tu konkurenciju prema dolje u kojoj sudjeluju i neke evropske države, dakle natječu se s tim ko će imati povoljniji porezni režim i manju stopu mm, tu se mora nešto učiniti. Do sada se već nešto i Postiglo je recimo većina političkih stranaka to, na to gleda kritično i ne slaže se i ne prihvaća to. Iako naravno se do sada porezna cijela politika tretirala kao prema subsidijarnosti kao nacionalna stvar. Ali naravno to neće više tako ići jer neće riješiti kapit, pitanje kapitala i neoporezivanja multinacionalnih korporacija. Jer vidite, slobodan protok kapitala je postao puno jači od onog što smo mi do sad mogli pratiti i zamisliti. Prema tome mi u Europi moramo pronaći, izgraditi modele koji će svima biti na korist, cijelom društvu, jer jedna stvar je potpuno sigurna. Mi ćemo ovdje ostati kratkih rukava, ostaćemo bez novaca koji nama pripadaju, jer se ta dobit ostvaruje kod nas, I, a ne plaćaju poreze. Mi smo tek jučer vidjeli ovaj novi e, prijedlog parlamenta, i mislimo da je puno bolje od svega onog što je do sada komisija predlagala, da su ovi amandmani dodaci parlamenta jako dobri jer oni tretiraju izbjegavanje plaćanja poreza i utaju poreza jednako isto tako se bave podacima koji su važni i koji se moraju prikupiti da bi se mogli izgraditi kriteriji za razrez poreza. Danska inače ima vrlo, vrlo široku poreznu osnovicu za sve i mislimo da ćemo sa ovim prijedlogom kako to i parlament predviđa puno bolje poslovati i prolaziti. Ja to ne mogu sad poduprijeti u cijelosti ovako, jer bilo je nekih prigovora koji su čak i ovdje danas već izneseni. recimo u vezi sa izdacima koji idu za znanost i razvoj i u kojoj mjeri bi to trebalo ograničiti onda porezne povlastice za te izdatke. Ako kompletno široke regulacije se isto pitamo da li je to onaj idealni, najbolji mogući model. U tom smislu se slažem sa kolegama koji su rekli da je pred nama još jako puno posla. Međutim, iz moje stranke i s aspekta moje stranke, ali i danske. Mislim da je to put koji ne možemo izbjeći i moramo krenuti tim putem. Hvala lijepo. Sljedeći je iz Grčke gospodin Bauras. Hvala. Mi jesmo zato da imamo zajednička pravila, ista pravila za zajedničku poreznu osnovicu poreza na dobit za poduzeća koja su multinacionalna ili u grupacijama poduzeća povezana. Jer e, vidite, posebno u Grčkoj imamo puno izbjegavanja plaćanja poreza. I imali smo onakve popise kao što je to recimo notorna Lagarde lista bila, lista od Madame Lagarde a mi smo našim popisima isto davali još različita druga imena. Ti popisi su cirkulirali i vidjeli smo ko sve i ko, u kojim razmjerima ne plaća porez. Mislimo da moramo biti jako odlučni kod toga. Slušajući sad sve prethodne govornike, nešto mi je posebno upalo u oči, recimo da, da multinacionalne korporacije plaćaju jednu trećinu, 30% poreza, onog poreza kojeg plaćaju mala srednja poduzeća, male knjižare i tako dalje. Dakle, oni plaćaju jednu trećinu onog što te mala i srednja poduzeća uplaćuju u proračune nacionalne. Dakle, ja ne mislim da trebamo promijeniti ovih, ovaj iznos, ovaj prag od 750 milijuna kao prag za zajedničku poreznu osnovicu. Mi se slažemo sa ovim predloženim smanjenjem posebnih e, iz poreznih privilegija zbog sve što, je investirano u znanost i istraživanje. I slažemo se s time jer bez inovacija neće općenito biti poreznih prihoda, to je jasno. Dakle, slažemo se sa tim poreznim povlasticama, kao i drugim mjerama koje će imati pozitivne posljedice i učinke jer će to smanjiti i korporativne dugove i smanjiti opasnost da ostanu neplaćeni ti porezi, ali da ekonomija stane. što se tiče digitalne ekonomije, to se ne odnosi samo na ona poduzeća na koja će primijeniti ta ta pravila. Rekao bih zapravo da govorimo o puno širem okviru. I dozvolite da nešto što je već u brojnim prilikama napisano ovdje isto ponovima, mislim da je upravo začuđujuće. Google i Apple, kao što ste i ovdje danas opet ponovno rekli, u zadnje tri godine samo Evropskoj uniji nisu platili poreza vrijednih 5 milijardi eura, to nisu, to su izbjegli plaćanje. Dakle, mi govorimo o jednoj ogromnoj rupi neplaćenih poreza, ogromnoj rupi naplate poreza. Mi moramo nešto u tom smislu učiniti ako Evropska unija želi napredovati uopće. Hvala lijepo i hvala što ste držali vremena. A sada iz Europskog parlamenta iz Austrije kolegica Regner koja je ujedno i izvjestiteljica u sjeni u odboru Juri koji je već glasao, izglasao svoje mišljenje o ovom izvješću. Hvala lijepo sada češkom kolegi. Jednostavno porezna stopa poreza na dobit da se smanjio sa 35% iz 90-ih na 25% ovih, e, dan, ovo naše vrijeme. Mislim da je to jasna poruka da krajnje vrijeme da se djeluje. A sada bih prešla na njemački, bit će mi lakše, a vi uzmite slušalice. Dakle, kao što ste čuli, ja sam u izvjestiteljica u Sjeni u odboru za pravna pitanja Juriju i koji je već glasao o tom izvješću. Pa onda da vam samo dam neke vrlo važne glavne elemente koji su zapravo i zbog kojih su se i zastupnici složili sa tim svim i koji su jako dobri. Dakle, prvo smo glasali o tome i većina je smatrala da je ovo čit jedan paket. Dakle, da to ide zapravo pod ruku sa samom usklađivanjem poreza na dobit mora ići konsolidacija porezne osnovice, dakle jedan paket. Mislim da je to vrlo još jedan važan, važan element koji je bitan za cijeli ishod je definicija digitalnog stalnog nastana poduzeća. E, jer vi znate da poduzeća koja se bave digitalnim tehnologijama i prodaju, da kažem, različite digitalne usluge mogu bez problema prolaziti granice i onda smo se mi držali na puta kao ECD-a našli tu jednu dobru definiciju. Mislim da je to jako, jako važna stvar i koja bi se trebala onda i u konačnom proizvodu našeg legislativnog prijedloga pojaviti. Zatim ono što smatram da je isto tako jako, jako važno i koje, što je naišlo na većinsku potporu mhm. našem odboru, to je ona granica praga od 40 milijuna eura. Dakle, sve što je preko 40 milijuna eura ide, na to se primjenjuje ta direktiva. I tu se držimo zapravo smjernica za financijsko knjigovodstvo i financijsku reviziju. Znači, sva poduzeća sa prometom većima od 40 milijuna eura su tu pokrivena i na njih se primjenjuje. Zatim, jasno, važno je da predvidimo ova izuzeća za investiranje u, istraživanje i razvoj. I bitno je da tu napravimo distinkciju, da to ne budu povlastice porezne kako to komisija predlaže u prvom nacrtu, nego da to budu posebni izuzeća. I vidite, mislim da je ovo jedna vrlo progresivna pozicija koju je zauzeo Europski parlament glede ovog dosjea i mislim da bi se to sad dalje trebalo sa europske razine prenijeti u nacionalne parlamente i tamo uzeti u obzir u njihovim raspravama. Hvala. Zatim iz Italije, iz nacionalnog parlamenta, gospodin guareri. Hvala lijepo. Prvo bi rekli da smo zapravo podržavamo sadržaj ovog prijedloga i trebali bismo biti u cijelosti svjesni toga da koristimo zastarjele alate i unilateralne odgovore kojima bi trebali doskočiti izazovima digitalne ekonomije. Mi znamo da se ovom svijetu dobit može pribilježiti gdje hoćete, bez obzira na to gdje je ostvarena i prema tome tu se izbjegava plaćanje poreza, posebno kombinacijom agresivnog poreznog planiranja, a posebno se ne može uopće ništa dokazati kad su pitanju naknade i zarade ili dobit od e, intelektualnih prava. Dakle, mi se zauzimo za porezivanje koje bi bilo fair i manje fragmentirano na našem jedinstvenom tržištu. Mislim da bi se u tom kontekstu oba prijedloga legislativna trebala podržati. Europska suradnja u tem predmetu i to kako u Europskoj uniji, kako u Euroskupini sam uže gledano je bila nedovoljna do sada. I mislimo da kad su recimo Europska unija naišla je zbog toga na puno kritika i protuargumenata iz zemalja članica, ali nisu bili uvjerljivi. Trebali bi prvo insistirati na tome da zajednička poreznica osnovica ne mora značiti da zemlja mora uvesti i minimalnu nacionalnu poreznu stopu. Niti to znači da će biti izolirani, isključeni iz konkurencije. E, koje oni jedan prema drugom sad tu se natječu sa nižom stopom. Ono što je točno je da će takva jedna porezna osnovica zajednička multinacionalnim korporacijama spriječiti ih u tome da ne plaćaju, izbjegavaju plaćanje poreza. A osim toga, konsolidirana porezna osnovica e, bi dovela do toga da se recimo može onda porez podijeliti između zemlje u kojoj je zarada nastala i zemalja koje su tomu sudjelovali kao zemlje izvora. Dakle, s druge strane, trebamo vrlo jasno reći da je ta zajednička porezna osnovica, da će ona vjerojatno povećati, a ne smanjiti konkurentnost među zemljama članicama. Drugim riječima, kad bi imali zaista harmoniziranu poreznu osnovicu, bilo bi više pritiska na stope porezne. To je, mislim, nešto što vrlo jasno, ali dokazi to potvrđuju. I mislim da je tu tu dakle izričito podržavam ideju jednog rigorozne evaluacije jer bi ta vrsta evaluacije bi se trebala i mogla primijeniti onda za jačanje naših pozicija u budućnosti. Hvala. Sljedeći gospodin Muslutir. Hvala. Ja bih se zapravo složio s kolegama iz Irske i Cipra koji su sjajno zapravo se isprotivili ovom ovom prijedlogu, zato što smatraju da on krši načelo subsidijarnosti, kao prvo. Jer vidite, kompletni porezni režimi spadaju u nacionalnu kompetenciju nadležnosti, isključivo nacionalno. I prema tome ovo izravno krši subsidijarnost. Ali ono što je još važnije, što je još temeljnije, Mislimo da ovi prijedlozi imaju krajnje štetne posljedice bi imali po ekonomiji određenih država. A to opet može imati onda jako loše posljedice. Dalje, pogotovo kad su pitanju porezni prihodi i stvaranje radnih mjesta. Mi ne možemo jednostavno poželiti da tih poteškoća nema pa da ih onda čarobnim štapićem uklonimo. Ne, te poteškoće će s njima će se nositi zemlje članice kad dođu ti prijedlozi na stol. Zato ih treba već sada ozbiljno razmotriti. Čini se da je tu u ovom prijedlogu predviđeno i ustanovljavanje jednog kompenzacijskog fonda za sve ono na koje bi se negativno odrazio sam taj novi zakonski, zakonska inicijativa. Ali onda je pitanje zašto onda uopće predlagati nešto ako ujedno predlažemo fond kojim ćemo kompenzirati štete nastale tim nečim za što se borimo. Vidite, ja dolazim iz zemlje predsjedavajući koja je totalno, kompletno proevropska. Ali koliko god ona bila proevropska, oni ne mogu uopće razumjeti zašto se ti prijedlozi podnose i zašto se Evropska unija želi u to petljati i baviti tim stvarima sve više raste uvjerenje je zapravo percepcija među stanovništvom da Evropska unija ne želi obavljati i ne bavi se onim što bi bi se trebala baviti, ali gura nosi i bavi se onim što, za što uopće nije nadležna. To naravno hrani stanovite antievropske osjećaje dalje, za to znamo da to ostavlja u mnogim zemljama, smo već vidjeli, negativne posljedice. Govori se o populističkim strankama koje jačaju diljem Europe Stoga mislim da bi trebali biti ekstremno oprezni sa tim prijedlozima kojima se očito čitav niz zemalja članica protivi i mislim da bi to njihovo protivljenje, njihove argumente trebali ozbiljno uzeti u obzir. Hvala, a sada gospodin Kati ponovno iz Europskog parlamenta, to je dakle izvjestitelj Sjeni za GUE. Hvala vam. I ne želim sad ponavljati šta su druge već rekli, ali da stavimo stvari u politički kontekst, kažemo otvoreno. Ja sam apsolutno za jednu održiviju industrijsku strategiju koja se neće bazirati isključivo na ovakvom poreznim režimima i promjenama, jer vidite za koje da bih proveli trebate zapravo sljedivost poput policije. Mislimo da jednostavno moramo se baviti više održivim razvojem industrije, a znamo da u Irskoj postoji čitav jedan veliki politički spektar koji se bavi, koji je zapravo protiv ovog prijedloga jer smatraju da bi to imalo vrlo negativne posljedice po našo gospodarstvo kao i na cijeli javni sektor. Ali onda bih htio i ono što mene leži na srcu ovdje navesti mislimo da bi trebala komisija za uzvred zapravo obećati da će to doista spriječiti multinacionalne korporacije da prebacuju svoje dobiti, ne plaćaju na nju porez. Jer očito da je to da je to prebacivanje dobiti, da to kad bi to željeli učiniti potpuno onemogućiti ih u tome, morali bi globalno paralelno djelovati. A primjena ovih legislativnih prijedloga znači da bi gubici u Europskoj uniji bili puno veći, dok bi recimo drugi izvan Europske unije mogli puno više zaraditi. I prema tome mi bi morali zapravo eliminirati sve poticaje i povoljne stvari zašto zbog čega izvan Europske unije firme pre, multinacionalne prenose svoje prihode, a to je gotovo nemoguće. Prema tome, ovo što se ovdje predvide, to su vrlo ograničene mjere jer kojima mi možemo kontrolirati ono što se događa izvan Europske unije i stvoriti tu ne, nelojalnu konkurenciju našim poreznim režimima. I definicija kontrolirane stranog poduzeća u prijedlogu komisije koji govori da je to porezni plas obveznik unutar Europske unije, mogo bi značiti da je recimo tvrtka roditelj izvan Europske unije, pa opet ne bi bili obavezni plaćati porez. I mislimo da koristeći globalne konsolidirane račune poduzeća koje imaju velike porezne privilegije. Mislim da treba to ukazati da se priprema jedna velika studija o tome. I ko toj studiji se isto pokazalo da su se osnovice za porezne osnovice jako promijenile i povukle. Kad biste imali jedno harmonizirani način, jedinstveni način oporezivanja, mislimo da bi se to negativno odrazilo. Uglavnom, maksimum mjera za ispek, sprečavanje izbjegavanja poreza ne bi trebale biti u skladu sa ovim prijedlozima. Uglavnom, mi, moram reći, iz većine političkih stranaka ne možemo ove prijedloge podržati i gotovo. Iz Portugala sljedeći govornik. Gospodin Pereira. Thank you, Mr. Chairman. Um, Hvala predsjedniče. Ja bih eh, na samom početku htio iznijeti stajalište Portugalskog parlamenta. Mi smo izradili jedno izvješće koje je usvojio odbor za proračun, ja sam potpredsjednik tog odbora, te odbor za europske poslove. To izvješće se tiče zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit. Naime, mi smatramo da se ovdje poštuje načelo subsidijarnosti iz razloga što se taj cilj ne bi mogao ostvariti kroz decentraliziran način. Dakle, taj cilj se ne bi mogao postići u individualnim zemljama. E, ne možemo zatražiti ista pravila za porez na dobit, to je naprosto nemoguće. Tako da to može postati samo na razini Europske unije. Poštuje se također i načelo razmjernosti, e, naime ove mjere su nužne za postizanje zadanog cilja. Dakle, mi smo u osnovi za ovaj prijedlog. Mi smatramo da ima nekih stvari koje trebaju biti predmet rasprave. 620 milijuna nam se čini preniskim pragom, e, previsokim pragom, treba biti niži. Nažalost, nemam dovoljno vremena pa ću rezimirati naše stajalište. Htio bih možda iznijeti i svoje osobno mišljenje nakon što sam čuo komentare kolega. U nekim zemljama, i to se ne odnosi na manje zemlje, htio bih samo reći da je Irska nastupila kao da sve manje zemlje imaju jednaki stav. I Portugal i Irska su male zemlje, ali nemaju jednako gledanje na ovo. Mislim da bismo na temelju ideje John Rosa trebali o ovome razgovarati, odnosno ne bismo trebali razgovarati prije nego što dobijemo cjeloviti, uh, cjelovitu analizu učinka. Zatim trebali bismo razgovarati o tome je li to pošteno, radili se samo o tome da se u različitim zemljama drugačije koriste e, metodologije za izračun e, osnovice poreza na dobit i to se koristi za agresivno porezno planiranje i e, premještanje dobiti. Dakle, mislim da bismo mm, mogli imati tu raspravu prije analize učinka. Nakon takve rasprave, kada se dogovorimo oko načela, trebamo ući u sljedeću fazu, a to znači ocjena učinka, vidjeti koliko koja zemlja i pojedini sektor dobivaju, odnosno gube. E, ja ću samo navesti primjer Irske, jer mi je tako lakše. Je li to zbog pravila o dakle e, porezu na e, o, o poreznoj osnovici na dobit ili zbog propisa kojima se definira porezna stopa. Ja bih rado vidio tu studiju i nisam siguran kako to da će oni izgubiti 50% prihoda. I tek kada dobijemo te podatke, možemo o tome razgovarati. Što se tiče kompenzacijskog fonda, to je ideja koju je iznio gospodin Lamasur, mislim da će to biti nužno. Da kako da će one zemlje koje budu gubitnici morale na neki način, da će se morati na neki način e, kompenzirati njihov gubitak. A mislim da bi ovaj fond mogao biti dobro rješenje. Prije nego što dam riječ sljedećem govorniku, želim samo reći da je to posljednji govornik u ime nacionalnih parlamenta. Nakon toga imamo još dva govornika iz Europskog parlamenta. Sasvim smo na vrijeme. E, ako bude još e, jedan do dva govornika, možemo im izići u susret, ali možemo i zaključiti s ovim popisom. Gospodin Krajner iz Austrije je posljednji iz nacionalnih parlamenta. Hvala predsjedniče. i neću ulaziti u sve detalje prekograničnih gubitaka i drugih tema koje su istaknuli Pao Tang i ostali, e, želim ovdje reći da sam za e, minimalnu poreznu stopu, odnosno za porezne koridore. Mislim da su to da to treba ići paralelno sa CCCTB-om, jer u protivnom e, će se nastaviti kanibalizacija poreza na dobit. Mislim da trebamo zaustaviti tu poreznu utrku jer samo velike korporacije i iznimno bogati pojedinci imaju koristi od te porezne utrke, a škole, mirovinski fondovi, e, mirovine i zdravstvene ustanove su skuplje zato što samo dio obveznika uplaćuje za to. Dakle, mislim da i oni imućni također trebaju platiti svoj dio i to pošteno, a ne samo radnici i mala i srednja poduzeća. Dakle, ti segmenti društva. Dakle, ja sam za CCCTB, ali samo ukoliko postoji minimalna porezna stopa ili porezni koridori što znači da zemlje koje još uvijek hvataju korak u ekonomskom smislu mogu imati niže porezne stope od zemalja poput Austrije ili Njemačke koje nemaju takvih problema unutar Europske unije. Zatim imam jedan komentar koji se tiče načela subsidijarnosti. Mi imamo europsku razinu, nacionalnu razinu, regionalnu e, i lokalnu razinu. Tako da ne radi se o tome tko je sada zadužen za pojedinu politiku, nego na kojoj razini će ona biti najučinkovitija. A kada je riječ o oporezivanju tvrtki koje djeluju u 3, 7 ili 28 država članica, mislim da je odgovor jasan. Dakle, da kako da politika oporezivanja mora biti nešto što se provodi na europskoj razini, budući da e, takve tvrtke posluju na europskoj razini ili u većim dijelovima Europe i e, ako precizno primjenjujemo načelo subsidijarnosti, onda to upravo znači da e, se te velike tvrtke treba oporezivati na europskoj razini, budući da posluju diljem Europe. Hvala. Gospodin Sant iz Europskog parlamenta, kluba zastupnika SID. Izvolite, hvala. Uistinu je šteta koliko treba uložiti napora za suzbijanje e, porezne utaje. E, I dakle, žalosno je da je taj proces nekako skrenuo stračnica. Umjesto toga je naglasak na smanjivanju poreznog natjecanja i harmonizaciji e, porezne osnovice na EU. Mislim da se ovdje trči pred rudo. Mislim da je Porezno natjecanje legitimni instrument svake politike, to je važnije za manje zemlje koje imaju e, manju konkurentsku prednost e, i zato što su daleko od velikih tržišta. Osim toga, porezno natjecanje se već ograničava uvjetima iz pakta o stabilnosti i rastu. Zemlje koje su uistinu smanjile porezne stope moraju sada pronaći druge izvore prihoda kako bi nadoknadile taj gubitak. E, Harmonizacija e, poreznog sustava, e, dakle, je nešto što je neopravdano i u političkom i u ekonomskom smislu. Čak i u SAD-u, koja je federalna država, ne postoji takav sustav. E, s obzirom na ograničenja fiskalnog pakta i druge uvjete ekonomske i monetarne unije, države članice već sada imaju mnogo više ograničenja od saveznih država SAD-a. Države članice Europske unije mogu mnogo više učiniti kako bi smanjile zlouporabe u području poreza. Ključna u tome jest transparentnost. E, u SAD-u je FETKA pokazala veliku e, učinkovitost. E, riječ je o razmjeni informacija i podataka o zemljama, o naime E, pojedincima izvan zemlje. Ne shvaćam zašto nacionalne porezne uprave ne odu korak dalje. Zašto godišnje ne objave puni popis svih pojedinaca i tvrtki te aktora koji spadaju u njihovu nadležnost da se navedu e, porezni dohoci e, i porez koji je nedavno plaćen. I to bi trebao biti pokazatelj o tome kakva je situacija. Osim toga, to bi se moglo provjeriti i na druge načine, a ukoliko to bude potrebno, možemo i poboljšati situaciju s PDV-om. Što se tiče marži e, i vezano uz promet, dakle tu postoje također neke moguće mjere. Osim toga država bi mogla uvesti porez na promet kako bi se kompenzirao gubitak prihoda od dobiti. Dakle, mislim da e, postoji uistinu mnogo instrumenata i mjera koje se mogu koristiti na nacionalnoj razini. Korištenje e, instrumenata na europskoj razini je kontraproduktivno i nije u interesu svih država članica, posebno kada govorimo o harmonizaciji poreza. Cilj na europskoj razini treba biti da e, postoji transparentnost i na razini Europske unije i u okviru OECD-a. Hvala. Pervanš Perez, imate tri minute. Hvala. Hvala, evo, govori se nižu. Neki naliku jedni drugima, neki su različiti. Imam dojam da se ovdje radi o jednom loše pripremljenom projektu, nečemu gdje se zapravo žuri i mislim da se stječe dojam da je tu potrebno odraditi još dosta posla. Međutim, od početka ovoga saziva sam e, iznenađena da pod pritiskom e, vlastitih birača teme kao što su borba protiv porezne utaje i poreznih prijevara napreduju. Dakle, ti dosjeji su sada više nisu blokirani, uključujući i u vijeću. Dakle, ova ideja ccctb također odgovara istom pristupu. Neću ovdje sada koristiti velike riječi kao što je borba protiv pauparizacije država, ali svi znamo koliko naše države imaju problema kod financiranja javnih usluga. da se bore protiv nejednakosti i da organiziraju redistribuciju. Naime, e, tvrtke sada razvijaju nove modele proizvodnje. Također me frapira činjenica da se ponašamo kao da je ovo nekakav novi prijedlog. Ovo je već drugi prijedlog komisije. Još davno je postojala radna skupina gospođe Primerolo koja je ustanovila da je najvažniji upravo porez na dobit i da postoji e, lažna konkurencija i natjecanje među državama članicama i ostalom i Europska komisija je izvukla zaključke u tom smislu sasvim ispravno. Nije mi stoga jasno uh, u kom smjeru ide ova rasprava. Većina nas ćemo se naći uskoro u Talinu gdje će se govoriti o članku 13. To je jedna od tema koje je odabralo Estonsko predsjedništvo, a radi se o efikasnijem ubiranju poreza. Dakle, ako je to naš cilj, onda smatram da bismo se svi trebali mobilizirati da postignemo bolje rezultate i to na temelju ovog prijedloga komisije koji je dobar. Ja ću vam reći što mene muči. E, kada vidim što se događa u mojoj zemlji, a ne postoje problemi samo tu, ja sam prije svega evropska zastupnica, ali pratim što se događa i u mojoj zemlji, predsjednik Macron je iznio prijedlog o porezu na dobit e, i to na temelju francusko-njemačkog e, prijedloga. To dok to dođe do unutarnjeg tržišta, e, pregovori će se voditi u bitno drugačijim uvjetima. I mislim da bi bilo bolje za sve da se ti pregovori vode za stolom gdje sjede predstavnici Europske unije na prijedlog komisije i to se nadovezuje na ono što su rekli su izvjestitelji, trebalo bi uvesti također i temu oporezivanja u digitalnom gospodarstvu. Ovdje se govori o subsidijarnosti, o suverenitetu, mnogo se moglo čuti o tome. Meni se čini da subsidijarnost može značiti da se djeluje na europskoj razini, a komplementarnost znači da se pronađe e, manevarski prostor za bolje e, sustav oporezivanja i na nacionalnoj i na europskoj razini. Prvo samo kratke osobne primjedbe. Evo zašto se govori o ovoj temi. Razlog za to je potpuno jasan. E, neke države koriste porezni u e, sustav ne samo radi stimuliranja e, proizvodnje i poslovanja a druga stvar koju sam želio reći, ne radi se o harmonizaciji porezne stope. To nije e, nije tome svrha ni namjena da e, uništi suverenitet država e, članica. Po meni je ovo sjajan prijedlog, jer strateški govoreći on omogućuje prelazak na suvremeni porezni sustav, biti će dosta ušteda kod podnošenja poreznih prijava i osim toga države neće države će moći i bolje ubirati porez, a osim toga će postojati i konkurencija u poreznom pogledu nije ovo rasprava između velikih i malih država članica. To je rasprava između onih koji misle da je ovo korisno, a i drugih koji smatraju da gube u toj situaciji. Rečeno je u ovoj raspravi da treba saslušati sve, da svima treba omogućiti da sudjeluju u raspravi i Upravo zato smatram da je bila odlična ideja da ovo, e, ova mišljenja razvijenimo i vjerujem da je to svima jako pomoglo. Sad bolje razumijemo jedni druge i naše razloge i upravo zato možemo pokušati graditi mostove. Jer vjerujem da će taj prijedlog biti vrlo koristan za budućnost naše Europe. Završit ću i dati riječ dvojici izvjestitelja koji će imati po pet minuta za završnu riječ. Hvala lijepa i hvala na svim eh, vašim intervencijama. Mislim da je ovo bilo osobito važno iz perspektive nacionalnih parlamenta eh, i za nas eh, i za nas je svakako mogućnost uspostave komunikacije. Veselim se svom vlastitom posjetu Irskoj. Dakle, najviše došlo e, i primjedbi iz e, Irske, Cipra, Malte, dakle nekih otočnih država iz moje zemlje, nizozemske također, e, dolaze izrazi iz zabrinutosti, ali o tome se vodi živa rasprava. Nizozemska ima jedinstvenu situaciju u fiskalnom svijetu. Mi smo mala ili srednje velika država, ali što se tiče izbjegavanja plaćanja poreza, i tu smo veliki i još e, smo, se natječemo s Dakle, situacije u kojima to rezultira su nezgodne. Luksemburg i Nizozemska zajedno e, imaju više e, investicija e, unutarnjih nego li Sjedinjene države. Što nam ovo govori? Govori nam da se radi o poreznom planiranju. To nisu prave investicije. To je samo zapravo sve na papiru. A ne radi se o pravim e, ulaganjima i otvaranju novih e, radnih mjesta. I upravo je to e, razlika koju, na koju cilja CCCTB. Da se odmaknemo od ovih priča na papiru i da počnemo raditi stvarno. Koncentrirajući se na e, otvaranje radnih mjesta i vjerujem da doista ima e, prostora za to kao i za promicanje e, jednakosti i subvencioniranje E, odbitaka za istraživanje i razvoj. OECD svakako ima ulogu, iako e, uloga polako, se e, polako smanjuje. Dakle, na početku se govorilo o oporezivanju digitalnog gospodarstva, digitalne ekonomije. To je bila prva mjera. Je li ona dovela do nečega? Nije baš ni do čega. I Sjedinjene države i Evropska unija o tome se ne mogu suglasiti. Američke tvrtke poput uh, eh, eh, Apple, Facebooka, kuha. Eh, imaju drugačije ideje i treba vam evropska uloga. Europa treba biti predvodnica i to će dovesti do konkurencije, ne samo e, tih papirnatih e, konstrukcija, nego do pravog e, natjecanja. Još samo dvije stvari. Što se tiče računovodstvenih standarda CCCTB, tu ništa ne mijenja. Računovodstveni standardi možda bi mogli biti sljedeća bitna stvar, uvede se CCCTB. I drago mi je što je Evelin Regner govorila o Pragu, koje se sada e, primjenjuje na male e, tvrtke, možda bi trebao i na veću. Na veće i e, na velike korporacije. Što se tiče porezne osnovice, i tu smo čuli e, intervenciju Elen i rad na investicijama nije dovršen. Vrlo je teško u Briselu e, dokučiti kakve su posljedice e, za države članice njihove tvrtke. Dakle, porezne uprave trebale bi tu dati dobru procjenu, e, a to još nisu učinile. Evo da bismo dobili točne podatke o poreznoj osnovici te o učinku na različite države. Svaka država e, će morati e, to sama razmotriti, njeno ministarstvo financija e, i porezna uprava. Zabilježio sam sve što je rečeno i možete se slobodno obratiti za detaljniju raspravu. Hvala lijepo. Hvala. Hvala predsjedniče i zahvaljujem e, svim e, kolegama koji su dali doprinos. Mi smo sve to zabilježili i vodit ćemo o tome računa. E, kao što je nekolicina vas istaknula, e, a i Pol je to spomenuo, danas nam najviše nedostaju studije učinka kako bismo znali po pojedinim tvrtkama i državama članicama kakav bi bio učinak predložene reforme. Trenutno radimo na temelju studija učinaka iz 2011. godine. Umeđu vremenu došlo do e, promjena u velikom broju država Subsidijarnost e, ne znači da se da je sustavno odgovor u tome da se problemi rješavaju na najnižoj razini upravljanja. Pitanje je zapravo koji je najadekvatniji e, nivo za pregovore sa velikim multinacionalnim kompanijama. Može li neka zemlja ravnopravno pregovarati sa multinacionalnom kompanijom e, čiji je promet e, dvostruko, trostruko ili e, višestruko veći od BDP-a te dotične zemlje? Naravno da ne. Dakle, ako postoji neka tema koja u kontekstu subsidijarnosti treba biti e, nešto što će se rješavati na europskoj razini, onda je upravo to ova tema. E, saslušao sam što je kolega O'Donnell rekao, on nam je uputio poziv, ja ću se rado odazvati. Rado ću se odazvati pozivu da dođem u posjet Irskoj. On je rekao da je iski sustav transparentan, da je ova porezna stopa 12,5% transparentna. Ja mislim da tu ipak ima prostora za poboljšanja, jer e, ako Europska komisija kaže iskoj trebali ste primijeniti tu stopu od 12,5% e, na epo Irska je pokrenula postupak pred sudom Europske unije. Gospodin Tim Cook koji je e, čelnik, odnosno koji je na čelu Apple-a, je u SAD-u rekao da je EPO zapravo egzemplarna tvrtka s obzirom da e, plaća poreze za dobit ostvarenu u SAD. Što se tiče dobiti ostvarenu u ostatku svijeta, to je 70% ove godine, mi imamo e, dogovor sa Irskom državom koja nam omogućuje da gotovo uopće ne plaćamo porez. I mi ne želimo da se to ponovi i zato nas raduju reforme koje se provode u Irskoj unazad nekoliko godina i posebno ukidanje onoga što se nazivalo Double Irish Zatim, e, kolega Fidel je također rekao da i on ima određene zadrške, da se njemu čini da je to izmišljotina Francuske i Njemačke kako bi se pogodovalo njihovim tvrtkama. Njemačke tvrtke su toliko konkurentne da im nisu potrebne takve pogodnosti, a ono što je nama najvažnije nije to, nego da se postigne da multinacionalne kompanije plate svoj dio E, pogotovo američke multinacionalne kompanije koje imaju povlaštene e, porezne režime u pojedinim državama članicama. Facebook ima 30 milijuna e, pretplatnika u Francuskoj, ne plaćaju niti jedan euro poreza. U Češkoj imaju 2 do 3 milijuna korisnika. Sigurno ne plaćaju porez u Češkoj. Je li to normalno? E, dakle, to su problemi s kojima se mi pokušavamo nositi. Da kako u prvoj fazi će biti nekih zemalja koje će e, biti gubitnici zbog novog načina evaluacije porezne osnovice, druge će imati od toga koristi i zato smo mi uveli ovu ideju o kompenzacijskom fondu E, gospodin Fea i neki ostali su rekli da im se to čini dobrom idejom, ali da kako e, trebalo bi vidjeti e, konkretnije kako će to funkcionirati. Osobno mislim da bi to trebalo biti nešto provizorno, jer vidjet ćemo što će se točno dogoditi. Mislim da su ekonomisti izradili sjajne studije na tu temu. Kada se smanje porezi, to može dovesti do povećanja bogatstva poreznih obveznika. Naime, porezna stopa pada, a to onda dovodi u, u e, jednoj sljedećoj fazi do povećanja poreznih prihoda. Dakle, vidjet ćemo kakva će biti situacija nakon 4-5 godina, ko će biti stvarni dobitnici, odnosno gubitnici i onda ćemo se tome prilagoditi. E, zatim još jedna primjedba što se tiče ponderacije kriterija za raspodjelu, odnosno za dodjeljivanje. Mi ćemo da kako e, saslušati sve strane, mi želimo sankcionirati fiktivne tvrtke. I odatle ta zamisao da formula za dodjeljivanje mora voditi računa o kriterijima kao što su imovina, rad i prodaja. I e, tome želimo također dodati osobne podatke koji se prikupljaju i eksploatiraju. Dakle, to može biti 25% ako imamo četiri kriterija, a možemo ih i prilagoditi. Zato možemo mm, dopustiti neke amandmane, da kako, kako bi se vodilo računa o nekim e, vrstama aktivnosti ili o specifičnostima u pojedinim državama članicama. Želim zahvaliti svim sudionicima i mi ćemo iznimno e, voditi računa o vašim komentarima i želimo nastaviti kontakte s vama e, i eventualno kroz moguće posjete. Hvala Ana, ja ću samo iznijeti još nekoliko brojki. Neću govoriti o Apple, Google, Starbucksu ili Fiatu, samo nekoliko logističkih eh, primjedbi. Dakle, amandmani su već predloženi. Razmatrat ćemo amandmane 6. listopada. Glasovat ćemo u Ekonu 4. prosinca, a na plenarnoj sjednici najvjerojatnije u siječnju. Dakle, tako se nadamo. Želim svima e, zahvaliti na e, velik, visokoj disciplini. Mislim da je to doprinijelo uspjehu rada e, na ovoj raspravi. Dakle, mi ćemo i dalje biti otvorena duha i nadam se da ćemo doći do kvalitetnog rješenja. I zaključno želim reći da će se sljedeći odbor Ekona održati 16. listopada u 15 sati, dakle to je ponedjeljak. Želim svima ugodnu večer u Briselu i nadam se da ćemo se ponovno vidjeti e, kada na